Good afternoon, colleagues. Let's start our meeting today. A couple of announcements. Um, we have... Imamo nekoliko priopćenja. Na koordinatorima smo odlučili da ćemo usvojiti novo postupovno mišljenje u obliku amandmana o određenom predmetu. Riječ je o višegodišnjem planu za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za iskorištavanje tih stokova. Rok za podnošenje amandmana ostaje otvoren e, za članove Envija i uloženi amandmani glasovat će se u odboru Envi. Usvojeni amandmani u Enviju će se podnijeti odboru za ribarstvo u ime našeg odbora i to ću učiniti ja kao predsjednica, a rok za podnošenje amandmana za naš odbor je 23. lipnja u 11 sati ujutro. Zatim kao drugo posjećam na zajedničko događanje o ciljevima održivog razvoja u podne 7. lipnja, a to je zajednički sastanak odbora ENVI i u suradnji sa zagovarateljima UN za ciljeve održivog razvoja i njime će supredsjedati i norveška premijerka Erna Solberg. Predsjednik Tajani će dati uvodnu riječ, a onda će se nakon toga održati dvije panel rasprave sa zagovarateljima održivih e, ciljeva, profesorom Hanamadom Yunusom, profesorom Jeffreyom Saxom, Morabitom i Paul Polmanom. Nadam se da ćete prisustovati u velikom broju. U vašim materijalima imate i izvješće o posjeti našeg izaslanstva NVA, Centru za kontrolu i sprečavanje bolesti u Šoholmu u veljači 2017. godine. Imamo izvješće sa tog e, sastanka na različitim jezicima Europske unije i Imamo također i tumačenje na 20 jezika danas i prenosimo ovaj sastanak putem interneta. Imamo sada na dnevnom redu usvajanje zapisnika sa sastanka 30. i 31. siječnja. Ako nema nikakvog prigovora, onda se taj zapisnik smatra usvojenim. Imamo našeg prvog govornika danas i gosta, gospodina Sigrifita Murešana iz odbora za proračun, koji je glavni izvjestitelj za osvajanje proračuna za 2018. godinu. On predstavlja proračun pod sloganom proračun za rast i e, zapošljavanje i sigurnost. I on e, ima suradnju našeg odbora u obliku izvjestitelja i također potpore za mandat na trialogu koja će ove godine imati oblik pisma. Poslali smo 40 pripremnih aktivnosti i pilot projekata na razmatranje komisije i na kraju razmatranje nacrta izvješća održat će se u Enviju 10. srpnja, a glasovanje o proračunu održat će se 31. kolovo za 2017. ujutro. Odmah na početku želim dati na riječ našim glavnom izvjestitelju za proračun, gospodinu Murešanu. Hvala, gospođo predsjedateljice, poštovani kolege, dobar dan. Hvala što ste me primili danas ovdje. Dolazim ovamo iz dva razloga. Kao prvo kako bih predstavio svoje viđenje glavnih političkih prioriteta proračuna EU za iduću godinu kao što je to usvojeno izvješćem o smjernicama proračuna za iduću godinu koje je usvojeno velikom većinom na plenarnoj u ožujku. A kao drugo, moja je današnja namjera također e, slušati, odnosno čuti koji su prioriteti ovoga odbora za proračun iduće godine, tako da uvidim što je važno vama i o čemu moram povesti računa u postupku usvajanja proračuna. Kao što je predsjednica rekla, e, dva glavna prioriteta koje predlažem za proračun iduće godine su kao prvo rast i zapošljavanje, a drugo sigurnost građana. Smatram da to upravo očekuju od nas građani Europe, odnosno radna mjesta i sigurnost. E, to su njihove dvije glavne želje i s time se moramo suočiti. Kako to možemo ostvariti? Kada je riječ o rastu i zapošljavanju, naravno treba nam snažno gospodarstvo koje je konkurentno, pouzdano u očima ulagača, tako da ulagači ili investitori ulažu u naše gospodarstvo zato jer se e, radna mjesta stvaraju naročito u privatnom sektoru, a naša Naša zadaća kao državnih službenika je omogućiti malim i srednjim poduzećima okvir u kojem se stvara pouzdanje ulagača. Dakle, stavljam naglasak na infrastrukturu, i inovacije, mala i srednja poduzeća, smanjenje nezaposlenosti mladih, podržavanje poduzetništva, naročito mladih poduzetnika, jer je to ono što jača gospodarstvo. I programi koje želimo da ojačamo za iduću godinu su obzor 2020 instrument za povezivanje Europe, Kozme, za mala i srednja poduzeća, program Erasmus također, jer Erasmus nije samo sredstvo razmjene studenata, kao što istraživanja pokazuju kada zapošljavamo mlade ljude, poslodavci cijene iskustvo stečeno u inozemstvu u Europskoj uniji. Više od 60% poslodavaca kaže da je prednost iskustvo stečeno u inozemstvu pri zapošljavanju mladih ljudi, tako da Erasmus pomaže mladim ljudima da si nađu bolje radno mjesto. I naravno inicijativa za zapošljavanje mladih koju treba dalje poboljšati i nakon tri godine postojanja ove inicijative smo došli do zaključka da treba izdvajati i dalje sredstva za to jer još uvijek imamo nezaposlenost mladih, ali dobrodošle su neke ideje za poboljšanje te inicijative i za prilagodbu iste. Drugo, sigurnost. Kao što znate, u dijelu trećem i četvrtom imamo vrlo ograničena sredstva zato jer već mnogo treba učiniti kako bismo se nosili sa izbjegličkom krizom. Stoga se postavlja pitanje kako možemo postići nešto sa ovako ograničenim sredstvima. Kao prvo trebamo ojačati agencije Europske unije koje imaju nadležnost u području pravosuđa i unutarnjih poslova Frontex, Europol, Eurojust, EASO, Europski ured za potporu azilu, dakle te agencije treba ojačati i i kadrovski i također omogućiti bolju sinergiju između njih i protok informacija, naročito o osobama osumnjičenima za teroristička djela, za trgovanje ljudima, trgovanje oružjem, drogom, kako bismo bolje zaštitili naše vanjske granice. Također podupirem privredne aktivnosti koje je komisija predložila u području obrane, jer smatram da trebamo prestati sa trošenjem 28 puta iznosa za istraživanje u obrani, nego trebamo to jednom izdvojiti na razini Europske unije i onda podijeliti sa zemljama članicama e, rezultate, jer smo mi svi partneri. Dakle, podupirem predloženo djelovanje komisije u tom području i naravno sigurnost unutar Europske unije znači da moramo razmotriti i stanje u neposrednim susjednim zemljama. Što znači da istočno susjedstvo i susjed, e, južno susjedstvo će biti prioriteti proračuna zato jer e, vidimo da je Ruska federacija tu sve aktivnija na istoku a sa juga dolaze izbjeglice, tako da trebamo biti prisutni tamo i rješavati korijenske uzroke migracije, jer i jedan euro utrošen tamo je dobro utrošen, jer je daleko jeftinije pomoći onim e, doista potrebitima u regiji nego im pomagati jednom kada stignu Europu. To je jeftinije, ali naravno i politički jednostavnije zadržati ih u regiji odakle su došli nego da dođu ovamo a to je također i sigurnije. Evo, toliko o dva glavna prioriteta. Tu moram dodati da moje izvješće o smjernicama jasno kaže da treba razgovarati i o klimatskim promjenama i nalaže također da trebamo poduzeti napore u smislu izdvajanja 28% naših rashoda za nošenje sa klimatskim promjenama u ovom VFO-u. A također tu naglašavam i važnost programa LIFE koji treba raspolagati odgovarajućim sredstvima i iduće godine, a isto naravno vrijedi i za javno zdravstvo i za sigurnost hrane. Kada je riječ o agencijama Unije koje su u području vaše nadležnosti. One su uglavnom financirane iz proračuna EU-a kao što je i slučaj sa Agencijom za sigurnost hrane i ECDC-a. E I to imamo tu i agencije koje primaju naknade poput agencije za lijekove za e, kemikalije i tako dalje ipak e, europska agencija europski proračun mora imati tu i svoju ulogu, tako da trebamo se pobrinuti da se iz njega izuje potrebna sredstva za rad tih agencija i za ispunjenje njihove misije. Kao što znate, sve agencije imaju zadaću smanjiti svoj kadar za 5%, to je bilo predviđeno u prošlosti, i agencije koje su u vašoj nadležnosti ispunjavaju tu zadaću, tako da je sve tamo u redu, ali u budućnosti ja bih predložio jedan prilagođeniji pristup, odnosno u prošlosti sve agencije morale su smanjiti zaposlene za 5%, ali onda je došlo do migracijske krize i onda je te trebalo povećati osoblje Frontexa, iako je postojala ta prethodna odveza smanjenja broja zaposlenih. Tako da bih rekao da u budućnosti ipak usvojimo jedan prilagođeniji pristup kada je riječ o kadroviranju agencija. Dakle, tamo gdje je potrebno povećanje osoblja, onda ga treba i poduzeti i obrnuto. Europska agencija za lijekove, kao što znate, nalazi se u Londonu, u Jedinjenoj kraljevini, morat će se preseliti iz Londona jednom kada, nažalost, Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije. Mi u odboru za proračun smatramo da taj trošak ne bi smio snositi proračun Europske unije jer nije bila naša odluka da Britanija izađe iz Europske unije, ali to nije pitanje koje će se postaviti 2018. godine, jer će tada Ujedinjena kraljevina i dalje biti članica Europske unije sa punim pravima i obvezama koje proizlaze iz toga, tako da će Europska agencija za lijekove i dalje moći nastaviti raditi u Ujedinjenoj kraljevini. Ali smještaj te agencije nešto čime ćemo se morati pozabaviti u budućnosti i morat ćemo pripremiti njezino preseljenje. Predsjednica je spomenula pilot projekte i pripremne aktivnosti koje usvaja Envi. Znate da glavni izvjestitelj može biti miran ako e, se predlažu pilot projekti za razliku od e, pripremnih aktivnosti, ali ja sam tražio jedno i drugo jer to mi omogućuje odabir e, između kvalitetnih projekata jako mi otežava život. Kao što je predsjednica rekla, odbor Envi će u svoje vrijeme, pretpostavljam, da je rok isti kao i u odboru za proračun. Mi sada prikupljamo sve te prijedloge i prosjeđujemo ih komisiji na prethodnu evaluaciju i nadamo se da ćemo moći financirati projekte koji su dobili ocjenu A Europske komisije, ali vjerojatno je da ćemo i financirati projekte koji dobiju ocjenu B, ali ne one koji će dobiti ocjenu C ili manje kao što je bio slučaj prošle godine kada su u paket uključeni projekti sa ocjenom A ili B. No, radujem se vašim prijedlozima pilot projekata jer znam da iz vašeg odbora uvijek proizlaze doista zanimljivi projekti. Evo, toliko od mene. Poštovani kolege, gospođo predsjednice, ova moja prisutnost danas bi trebala obilježiti početak naše suradnje za ovu godinu. Odnosno, Europska komisija će predložiti nacrt proračuna krajem svibnja, a Također e, očekujem sa zanimanjem i vaše mišljenje o tome nakon toga. Kao što je rečeno, poslat ćete mišljenje u obliku pisma, ali tijekom pregovora na jesen bilo bi mi drago kada biste ostali u kontaktu, a kao drugo kada biste mi na temelju svojih e, zapažanja na terenu dojavili na koje projekte bih trebao posebno obratiti pažnju i koji bi trebali dobiti dovoljno sredstava za, iz proračuna Europske unije za iduću godinu. Evo, hvala vam lijepa i radujem se budućoj izmjeni mišljenja i našoj suradnji tijekom ove godine. Hvala gospodine Morešan. Ja sam izvjestiteljica o proračunu, tako da ću reći nekoliko riječi na početku. Ono što smo čuli od vas je ohrabrujuće, moram iskreno to reći. Dotaknuli ste se nekih tema koje su nama doista bitne, no još jednom naglašavam potrebu da je potrebno izdvojiti dovoljno sredstava za borbu protiv klimatskih promjena, za zaštitu bioraznolikosti i za programe poput LIFE-a, i također za mehanizam e, civilne zaštite Unije. Također ste se osvrnuli, a to želim istaknuti u ime odbora, na činjenicu da smo posebno zabrinuti zbog ograničenja proračunskih sredstava koja se tiču agencija. I želim istaknuti sljedeće. Ako uzmemo kao primjer Agenciju za zaštitu okoliša, u posljednjih nekoliko godina dodali smo tu sloj na sloj zakonskih propisa na kojima je agencija morala poraditi, a svejedno se od njih zahtjevalo smanjenje osoblja od 5%, dakle zadali smo im više posla, zatražili smo veću kvalitetu, ali su se istovremeno morali suočiti sa proračunskim ograničenjima. Znači morat ćemo na neki način e, pomoći u agenciji u proračunskom smislu. S druge strane imamo agencije poput Agencije za sigurnost hrane koja je doista važna za očuvanje zdravlja građana koje također treba zaštititi u smislu proračuna i propisa s kojima se suočavaju. Dakle, one imaju visoko kvalitetne stručnjake. Dakle, treba zatražiti od takvih stručnjaka da provedu studije o prisutnosti štetnih tvari u raznim proizvodima. I zatim Europska agencija za lijekove, kao što ste rekli, dakle zabrinuti smo i u tom slučaju zato jer ona treba biti stalno aktivna i ne želimo nedostatke u kvaliteti rada ove agencije kao posljedicu njezinog preseljenja iz jedne u drugu članicu Europske unije. No, ako kažete da troškovi preseljenja agencije neće opteretiti previše europski proračun, svejedno kažem da trebamo imati plan B jer bi moglo doći do spora sa Ujedinjenom kraljevinom e, o tome tko će to financirati, tako da bi to moglo imati učinka na rad agencije. I također zabrinjava nas, nas e, ugovor za najam prostorija u kojima je ta agencija jer to također ne ohrabruje sa stajališta preseljenja te agencije. Toliko od mene, evo, i sada bih htjela zamoliti izvjestitelje u i druge zastupnike da uzmu riječ. Započet ćemo sa gospodinom Pocom. Izvolite. Hvala predsjednice. Doista, potpuno se slažem s vama predsjednice o ovim aspektima koje ste spomenuli i, i želio bih samo prodobiti jednu stvar. Naime, rečeno ja slažem s tim da su Evropljani zainteresirani za zapošljavanje, za gospodarski rast, sigurnost, Ali sigurnost naših građana je jako važna. Dakle, ja bih spomenuo tri važne stvari. Dakle, kada govorimo o okolišu i utjecaju na klimatske promjene, ne znam kako će to kakve će to reperkusije imati po proračun, trebamo imati strategije, mjere, preliminarne mjere i tako dalje ali ako nismo spremni, ako se pripremimo, onda ćemo teško moći reagirati na sve te probleme. Naime, evo, 2011. izvjestelj u sjeni za bijelu knjigu nije mogao dakle, od tada nismo, nismo bog zna što napravili, tako da bismo trebali poboljšati, ubrzati svoj rad. To ono što se međuvremeno dogodilo, to nisu dobre vijesti za naše sugrađane. Zatim, drugo, sigurnost hrane. Ljudi su zainteresirani za to pitanje. Predsjednica je govorila o financiranju agencija i to je jako važna stvar. Naime, stavljamo na njih sve veće opterećenje, radno opterećenje, a na raspolaganju imaju sve manje sredstava, financijskih sredstava, tako da ne znam, ne znam što s tim. Mislim, to nije samo moje mišljenje, niti mog kluba zastupnika. Ja doista ne znam da li su agencije u potpunosti u stanju obnašati svoje dužnosti. Zatim, e, sigurnost prehrambenog lanca, pesticidi, nadzor, dakle nadzor pesticida, ne znam kako se to e, provodi. Nisam siguran da se to na kvalitetan način odrađuje. Dakle, kada se radi o zdravlju, mi ćemo uskoro biti suočeni s brojnim problemima. Jedan od njih je pomoć. E, otpornost na antibiotike, dakle. Dakle, kako vi mislite da se da su odraženi u ovom prijedlogu ovi prioriteti, ukoliko jesu, da li je to dovoljno po vašem mišljenju? Evo, to je moje jednostavno pitanje. Najljepša hvala. Hvala. Sljedeći izvjestelj sjeni je Bas Hvala i hvala tebi Zikorit što si došao. Drago mi je vidjeti te i u ovoj ulozi. Osim onoga svega što je rekla predsjednica i što je rekao Pavel o agenciji i tako sve to, svi mi se tu potpuno slažemo. Ja imam pitanje koje se tiče klimatskih eh, ostvarenja i troškova. Dakle, mi smo zadali cilj od 20% i komisija je gledala kako ti rashodi bez eh, eh, klimu napreduju, oni su došli do 17%. To se čini malo i naravno to znači da povećanje troškova za klimatske promjene zadnjih godina treba biti e, povećano kako bi se došlo do prosjeka od 20% u sedmogodišnjem razdoblju. Neki misle da bi trebalo preći na 22% e, troškova za klimu. Mislim da će to biti jedan od ključnih aspekata. To spominješ u svom izvješću, ali dosta općenito. Tako da bih želio čuti tvoje mišljenje kako, kako biti siguran da će do kraja ovog višegodišnjeg financijskog razdoblja Europska unija održati taj prosjek od 20%. Jer ako pročitam, na primjer, neka izvješća, kao što je Revizorski sud, oni kažu da postoje neka mogućnost da se to napravi. Dakle, mi kao parlament moramo ponukati države članice i navesti ih da, budu, da ispoštuju svoje preuzete obveze i tu ovis, o tome ovisi i vjerodostojnost svega što je ostvarno u Parizu i uloga parlamenta. Ja mislim da je važno tome svemu. Tako da bih htio čuti da li ti misliš da će Europa moći ostvariti preuzete obveze i ispoštovati ciljeve koje smo si sami zadali. Bilo bi lijepo da ih ispunimo. Hvala gospod Najhaut. Sada gospođa Pirik. Hvala predsjedateljice. Slažem se s onim što ste rekli, dakle strategija o bioraznolikosti, to je od ključnog značaja. Prošlog tjedna dobili smo podatke komisije za direktivu o staništima i procjenu te direktive, osobito kada se radi o fitness checku. To smo dobili za nizozemsku. Ja imam jedan prijedlog. Dakle, mi smo, da, mi smo anticipirali, no komisija će otići u nizozemsku u rujnu, no želi bismo sačuvati dobre ideje, dakle ne mijenjati ideje vodilje i mijenjati eventualne probleme. Ja ovo želim, željela bi da o ovome raspravimo jer u Ujedinjenoj kraljevini i u Francuskoj jako često se razgovaralo o tim problemima, sada moramo sačuvati zajedničku platformu i da, ali treba rješavati problem zapošljavanja. Hvala. Ja ovim zaključujemo dakle izlaganje je sjeni. Sada izvodite gospodin Morišan vi. Hvala predsjedateljice. Evo, kao prvo što se tiče onoga što ste rekli o agencijama, mislim da ste potpuno u pravu jer Europska agencija za zaštitu okoliša savršen primjer agencije koja je dobila više odgovornosti, veće nadležnosti, a uz 5% ciljeve, to je jednostavno cilj koji se primjenjivao na sve agencije, to se ne više nije, to nije bilo drživo. Dakle, moramo imati pristup koji će biti e, krojen po mjeri i mislim da je evo, ta agencija jedna od onih koja je dobila veće odgovornosti i trebala bi imati i povećanje proračunskih sredstava i zaposliti dodatno osoblje ukoliko je to potrebno. Kada se radi o Europskoj agenciji za lijekove, kao što rekao, mi nismo ti koji bismo trebali platiti ceh, upotno su pravu, to je ipak agencija Europske unije, dakle to je, njihov rad morao bi biti zajamčen eh, bez prekida, ne može biti žrtva Brexita, ona radi u službi 28 država članica, a potom 27. Dakle, u tom smislu e, potpuno se slažem s vama i slažem se da ta agencija mora funkcionirati bez obzira na to gdje i kad će biti premještena. Bas je postavio pitanje o našim e, rashodima koji se tiču ciljeva sprječavanja klimatskih promjena i u se u pravu. Još uvijek smo na pravom putu. Jedan važan element e, jest revizija sedmogodišnjeg proračuna Europske unije, jer 2013. godine složili smo se o sedmogodišnjem financijskom, višegodišnjem financijskom okviru, dakle kada smo se dogovorili oko toga, brojni izazovi s kojima smo bili suočeni zadnjih par godina, terorizam, nedovoljna sigurnost, migracije, su izazovi koje nismo mogli anticipirati, tako da smo morali posegnuti za svim sredstvima koja smo mogli naći u proračunu kako bismo se borili protiv izbjegličke krize. I to smo s pravom uradili i trebali smo to uraditi I sada trebamo napraviti reviziju višegodišnjeg financijskog okvira i došli smo do dogovora s vijećem i odradili smo svoje zadatke i to je trebalo biti u vijeću eh, usvojeno prošlog tjedna na vijeću za opće poslove, no nažalost Ujedinja Kraljina odlučila je zbog izbora odgoditi glasanje. Ne želim reći da oni to blokiraju, već odlučili odgoditi glasanje. Ako to budu odgađali dva, tri mjeseca zbog izbora, to neće izazvati velike probleme za nas, jer možemo u krajem šestog mjeseca, lipnja ili srpnja usvojiti to. Ali ako ova revizija višegodišnjeg financijskog okvira ne bude usvojena, onda nećemo moći dodijeliti namjenska sredstva područjima za koja, nismo mogli anticipirati 2013. godine, a u kojima i dalje kasnimo kao stvarim zadanih ciljeva. Dakle, evo, odgovor počiva tu velikim dijelom. Dakle, revizija višegodišnjeg financijskog okvira e, je nešto treba riješiti i tu će se riješiti fleksibilnost i povećati proračun e, i namijeniti sredstva tamo gdje je potrebno i u se u pravu. Tu ćemo morati imati jedinstven stav u parlamentu i udružen rad s naše strane kako bismo vršili pritisak na države članice. No kad govorimo o pritisku na države članice, potpuno sam svjestan i toga da se moramo postarati da e, mudro trošimo ta sredstva, proračunska sredstva, na primjer, moramo dokazati da se sva e, sredstva odgovorno troše. To je nešto što žele i naši sugrađani. Kao što rekoh, e, morat ćemo financirati i ove svježe prioritete, a bez svježeg novca, a to je jako teška situacija. I iz tog razloga moramo jasno staviti do znanja vijeću da to što tražimo više iz proračuna koji je odlučen 2013. godine, odnosno ako oni to budu tražili, to će biti jako teško za ostvariti. Ako se to želi ostvariti, onda se treba povećati proračun. Eto, toliko od mene. Zatim, što se tiče bioraznolikosti, da, to je nešto što je također spomenuto u mojim primjernicama. Nažalost, e, ciljevi EU e za 2020. u bioraznolikosti neće biti ispunjeni bez velikog dodatnog napora i tu e, privlačimo pozornost na potrebu mainstreaminga bioraznolikosti u proračunu, osobito programa Live i Natura 2020. Kada, smo kada budemo raspravili o proračunu za iduću godinu na plenarnom kada smo raspravili u trećem mjesecu u parlamentu na plenarnoj sjednici, povjerenik je iz, nam je predložio nacrt proračuna gdje stoje sve stavke koje su bile u našim smjernicama, dakle to ćemo morati dobro razmotriti jer ćemo dobiti krajem svibnja prijedlog komisije i s tim izvješćem e, ćemo također moći vršiti dodatni pritisak na komisiju. Ovim djelomično odgovaramo i na pitanje koje je postavio gospodin Pok. Hoću reći da ćemo više znati krajem petog mjeseca kada komisija predstavi svoj nacrt proračuna. Imamo istu percepciju političkih prioriteta i na principa i morat ćemo onda, morat tek na brojkama raditi kada i krajem petog mjeseca komisija predloži. I zato moramo ostati u kontaktu i predsjednice, evo ja ću s nestrpljenjem očekivati e, pismo koje ćete vi uputiti odboru za proračunski nadzor. Hvala. Hvala vam gospodin Murešan, hvala vam na riječima i na e, preuzetim obvezama da ćete bdjeti nad našim e, pilot projektima. Sigurno sam da tu ima puno dobrih ideja i hvala vam na obvezi da prema koje ćete nas podržati koliko god je to moguće. Hvala vama, želim vam prijatno podne. Dragi kolege, dobro. Prelazimo sad na sljedeću točku dnevnog reda. Tiče se preko granične zdravstvene zaštite. ćemo razmjenu gledišta sa predstavnicima komisije koju predstavlja ravnatelj Reis. Odmah ću vama dati riječ e, direktore, onda ćemo se mi osvrnuti s komentarima. Hvala predsjednice. Dopustite da ukratko predstavim situaciju direktive o prekograničnom zdravstvenom osiguranju, o zdravstvenoj skrbi. and... Svi znamo da je ovo bilo od ključnog značaja usvojeno je 2011. na vijeću i od strane parlamenta i treba biti preneseno u nacionalno zakonodavstvo e, u desnom mjesecu 2013. Imamo dva cilja, dakle pojasniti prava prekogranične zdravstvene skrbi i provesti te odredbe u nacionalno zakonodavstvo i zdravstveni sustav. Te ova direktiva je ima za cilj omogućiti državama članicama da razvije svoju suradnju glede brojnih e, područja. E, podaci koje smo prikupili sugeriraju da je došlo do porasta pacijenata e, koji su išli prekogranično tražiti zdravstvenu skrb u razdoblju od 2014. 15. Od usvajanja ovog dokumenta komisija je radila na provjeri e, provedbe ove zakonske regulative, što je e, skoro u potpunosti provedeno i sada radimo na provjeri provedbe, dakle da vidimo kako je to preneseno u nacionalne zdravstvene sustave. Naravno, kada govorimo o direktivi kao zakonskom, e, zakonodavnom instrumentu, to znači da države članice imaju određenu fleksibilnost e, glede načina na koji će prenijeti to u svoje nacionalno zakonodavstvo, osobito kada znamo da imamo različite e, zdravstvene sustave i zdravstvena skrb je drugačije organizirana, drugačije se plaća i postoje drugačije odredbe jednostavno nacionalnim zakonodavstvima. Dakle, države članice inkorporiraju ovaj, ove odredbe u svoj vlasti zdravstveni sustav i u biti komisija prati gdje to nije napravljeno poštujući duh i slovo direktive. Komisija prati gdje dolazi do najozbiljnijih povreda zakona, što nije u interesu e, pacijenata, Želim samo spomenuti nekoliko područja na kojima aktivno radimo. Dakle, kao prvo, e, radimo na pitanju e, refundiranja troškova za prekograničnu zdravstvenu skrb, zatim dugo čekanje za e, odobrenje liječničkog liječenja,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 Druga važna stavka koju želim spomenuti je to da komisija treba sada raditi na izvješću za Europski parlament, s obzirom da mi redovno ažuriramo informacije, dakle sve ovo povezano uz ovu direktivu, dakle, trebamo pripremiti izvješće koje će biti stavljeno na raspolaganje parlamentu i vijeću i to do 10. mjeseca 2018. godine. Radimo na evidenciji prekogranične suradnje, regijama, državama, državama članicama. Tu bilježimo brojne zanimljive projekte. Nam radimo i na izradi obrazaca za lokalno regionalne tijela vlasti, da vidimo kako se može bolje organizirati suradnja prekogranična suradnja u budućnosti. Također radimo na stavljanju na raspolaganje informacija odnosno da vidimo kako se može dodatno staviti informacije na raspolaganje pacijentima glede prekogranične zdravstvene skrbi. Države članice primjenjuju različite mjere, to smo već rekli. Dakle, doista se nadamo da će ovaj cjelokupni postupak sa studijima, procjenama koji dolaze iz država članica i neovisne i naše domaće e, analize da će nam pružiti e, puni pregled e, situacije. Još jedna važna stvar koja je spomenuta na prethodnoj raspravi u parlamentu jeste osvještenost, upoznatost sa E, ovim i kao što Eurobarometar pokazuje, e, svijest o postojanju ovih novih prava za pacijente je relativno niska i želi smo poboljšati dakle, informiranje pacijenata, obitelji o njihovim pravima na prekograničnu njegu. Surađuju s državama članicama Vidjeli smo da je od ključnog značaja nacionalna kontaktna mjesta koja imaju jako važnu ulogu u pružanju informacija e, građanima, pacijentima, njihovim obiteljima. Oni to mogu raditi po zahtjevu i mogu to također kada je potrebno i raditi na horizontalnoj razini. Dakle, oni komuniciraju, informiraju svoje nacionalne državi i svoje građanstvo, ali trebaju i bolje međusobno komunicirati. U listopadu prošle godine organizirali smo konferenciju o europskim pravima na prekograničnu e, zdravstvenu skrb, što je omogućilo raznim djenicima da iznesu najbolje primjere o komuniciranju i informiranju građana o tim pravima i o tome kako se može izgraditi odnos sa pacijentima u drugim zemljama. Evo par riječi o funkcioniranju država članica, jer mislim da je ovo doista zanimljiva stvar i došlo je do zanimljivih promjena. Što se tiče ovih nacionalnih kontaktnih točaka i iz, izvješća koje smo dobili iz e, čitavog niza država članica, došlo do informacije da 60 više, više od 60 tisuća zahtjeva za dodatnu informaciju došlo je kod tih nacionalnih kontaktnih točaka e, posredstvom online aplikacija, e-maila, Skype-a i drugih. Također zanimljivo reći da država koja je pružala broj informacije najbrojne informacije pacijentima jest Poljska i zanimljivo je da su nacionalni kontakti to, točke E, surađivale sa europskim institucijama s tim. Komisija podržava ove nacionalne kontaktne točke. E, imamo redovite sastanke, kontakt s njima, podržavamo njihov rad i evo, ponovno ćemo se u petak e, sresti s njima kako bismo raspravili o postojećim problemima i zajedničkim iskustvima. Ovo je važno znati kako bi se vidjelo kako se komunikacija mijenja i mi smo rado napravili jednu dubinsku analizu kako bismo vidjeli koje su trenutne potrebe pacijenata i njihovih obitelji kako bismo im mogli pomoći. Jedan od najuspješnijih e, elemenata ove direktive jeste poziv za suradnju, na suradnju pokrenuta je 24. europska referentna mreža i sada vidimo e, sliku iz e, iz Vilniusa 24.3. kada su 24 mreže dobile certifikat od vrnika Andrukaitisa. To je doista bio divan trenutak događanja Europe kada su ljudi zajedno e, surađivali vrhom vrhunski liječnici, europski iz 300 bolnica, 25 država članica i preko 950 klinika je u tome sudjelovalo i bilo spremni pomoći i surađivati. To je bilo doista nešto veliko. Druga važna, važan element ove suradnje je e-zdravstvo, digitalno zdravstvo i komisija pomaže dakle s tim cilj je da se pruže rješenja koja mogu pomoći za skrb i pristup e, sigurnoj zdravstvenoj skrbi. Postoji redovita suradnja koja pomaže za brojne stvari i nadam se da će da će u narednim godinama biti razvoj stvari za uputnice i e-uputnice i druge stvari. Još jedan važan dio suradnje jeste procjena e, zdravstvene tehnologije i to do kraja godine. To je omogućeno zahvaljujući uspostavljanje mreži država članica s programa procjene zdravstvene tehnologije, HTA i, i suradnje čitavog niza dionika u ovom polju. I zaključno, ove godine komisija namjerava izraditi komunikaciju o suradnji u graničnim područjima i prikupit ćemo maksimalan broj e, slučajeva na kojem smo radili. Evo za kraj želim prenijeti izjavu našeg povjerenika koji je rekao da je ova direktiva od revolucionarnog značaja pruža nam zlatnu priliku da, e, da se pokaže svim europljanima korist e, europskog građanstva i trebamo raditi zajedno da ostvarimo pune potencijale ove direktive. Hvala. Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestitelju na stanju vezanom za ovu direktiva. Gospođa Kostat, e, riječ imate vi. Najpša hvala predsjednice. za početak e, dopustite da zahvalim komisiji i hvala što su ponovno obradili ovu jako važnu temu s nama. Posjećam za kolege koji su bili tada tu. Mi smo uložili veliki trud e, radeći na ovoj direktivi o e, pregrančnoj zdravstvenoj skrbi i jako smo na to što smo došli do ovog teksta sada i evo ovdje imamo neupitan dokaz e, dobiti koju možemo izvući iz suradnje umjesto da izolirano radimo svaki u svom kutu. Bilo je jako zanimljivo evo, saslušati kako se razvija provedba ove direktive. Želim podsjetiti ipak na poteškoće koje smo imali, odbojnost na koju smo nailazili u državama članicama i mislim dakle imajući na umu sve ovo što nam je rečeno da e, su ostvareni da je ostvaren napredak ali imamo još puno posla i ne smijemo spustiti gard jer znamo koliko države članice su u stanju uvijek e, stisnuti kočnicu glede ovakvih e, pitanja, dakle nemojmo spustiti gard i jako sam cijenila što nam je fino objašnjeno da treba poboljšati osviještenost e, europljana glede posljednje ove direktive. I pribilježila sam također i napredak ostvaren o, e, u oblasti e zdravstva. Svojevremeno sam doista željela da jako brzo napredujemo u ovom polju, ali nažalost morala sam e, pristati na da se malo ide korak natrag i pristati na to da se samo u jednom članku spomene E, ta velika inovacija. I evo, sada sam sretna što vidim da se konačno stvari pokreću. Vidimo da dolazi do interoperabilnosti koja je bila ključnog značaja kako bi se moglo ići naprijed glede e, ovog digitalnog zdravstva i imati na umu dakle, razvoj tehnologije u zdravstvu. Dakle, super, napredujemo, ali mislim da nemamo više puno vremena zagubiti i trebamo ići brže naprijed i ipak zahvaljujem komisiji na svemu što je uradila. Imamo sad ovdje e, jednu e, jako važnu mjeru, to je dakle mreža, europska mreža e, za rijetke i složene bolesti. Tu je ostvaren veliki napredak, imamo prvi, prvi val 24 referentna mjesta, to je jako važno evo, u mojoj izbornoj jedinici ima više bolničkih e, centara koji su sudjeluju u tome i koji su stupili u kontakt sa mnom kako bi mi komentirali to. Dakle, ja sam ostala doista koliko zainteresirani. Dakle, to je dobro, to je jako lijep napredak, ali morat ćemo paziti na konkretnu aktivaciju tih mreža na europskoj razini. Dakle, stvar je pokrenuta, no budimo, ostanimo budni kako bi to i dalje napredovalo Ja sam siguran da će strukturiranje ovih referentnih mjesta omogućiti s jedne strane da se pomogne dijagnosticiranje, a s druge strane e, liječenje i pomoć e, pacijentima koji su oboljeli od e, rijetkih bolesti i ovisno o njihovim državama, o državama iz koje dolaze, to zahtjeva udruživanje sredstava nerijetko i to bi moglo omogućiti da se lijepo napreduje po tome svemu. Ali mi moramo komunicirati s ljudima, moramo ih obavijestiti o postojanju tih mreža, moramo se postarati da europljani znaju za postojanje tih mreža, treba im olakšati pristup tim mrežama i oni i isto vrijedi i za one koji žele e, dakle, biti e, liječeni u inozemstvu. Dakle, evo, sam dali ste nam brojku, više od 60 tisuća zahtjeva. No, ipak, postoji čitav niz elemenata koji su još nerješeni. Imamo situaciju koja je nejednaka od države do države i isto vrijedi za stvaranje tih nacionalnih kontaktnih točaka. Dakle, učinkovitost i kompetencije su jako neravnomjerni, a moramo imati situaciju da Europjani imaju jednak pristup svemu tome i to, tu moramo uspostaviti ravnotežu. To sam htjela reći. Za sad hvala, hvala Europskoj komisiji, ali mislim da je od ključnog značaja da Europski parlament i Europska komisija i dalje zajedno rade kako bi primorali države članice da napreduju sve u korist naših sugrađana. Hvala. Merci, madame eh, Grostet, eh, um, Hvala lijepa. Ako kolege želite govoriti o ovoj temi, molim vas prijavite se. Gospođa Šarpirik, imate riječ. Hvala lijepa, predsjedateljice. Ja podržavam komentare moje kolegice iz Francuske. Kada se radi o povećavanju svijesti među građanima, postoji još jedan problem da postoje uska grla, posebno kada se radi o financijskim e, sredstvima. Postoje različite zdravstvene sustave unutar jedne zemlje, tako da pacijent ne zna kako bi trebao postupati. E, ja se neću ponavljati, ali sad s time posve s time slažem. Kada se radi o prioritetima, ako imate nesreću u inozemstvu? Idete li prvo svome redovnom liječniku? Naravno da ne. U Europi u južnoj Europi imate druge, e, druge elemente, naime postoje posebne institucije, a pitanje za komisiju i ja bih bila sretna kad bi imali e, odgovor na tome. I može, je li moguće imati regionalne projekte, recimo u istočnom dijelu Nizozemske prema Njemačkoj? Da li se tamo dobiva e, odobrenja? Postoje određeni projekti e, između Nizozemske i Njemačke. Ponekad je teško to organizirati. Treba li osigurati više poticaja da se to osigura? Hvala lijepa i također zahvaljujem komisiji na ovom izvješću o, o sanju stvari i gospođi Krostet zaista kao, a europska institucija, ali isto tako i komisija, moramo neprestano izvršiti pritisak na države članice da one učine više vezano za pristup e, zdravstvenim uslugama. Kada govorimo o budućnosti Europe, e, mnogo, mnogi kažu da je zdravlje nije mala stvar, već je vrlo bitna i ono što Europska e, unija može dati kao dodanu vrijednost je upravo u elementu zdravstvene skrbi za naše građane. A što se tiče direktive, to je nešto što mi možemo pokazati e, pacijentu da mi radimo zaista puno i da činimo zaista sve u okviru ograničenih nadležnosti europskih institucija na tom e, polju kako bi poboljšali pristup zdravstvenim uslugama i u tom pogledu želim pitati komisiju danas e, da mjeru e, učinak direktive na dostupnost zdravstvenim sudima i na uklanjanje takozvanih nejednakosti u zdravstvenoj skrbi. Znam da se pripremaju određeni akti kako bi se E, postigli određene mjere, e, određene e, indikatore koji pokazuju zapravo tu nejednakost u dostupnosti zdravstvenim, zdravstvenim uslugama, odnosno učinak direktive da zaista smanji te nejednakosti, da poboljša pristup zdravstvenim uslugama. Sada gospođa Dortala. Hvala predsjednice. Hvala komisiji na ovom izvješću. Direktiva o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi dala je pravni okvir med zdravstvenom turizmu u Europi. E, ovaj sektor predstavlja 4% turizma, turističkog tržišta 2008. odnosno 46 milijardi dolara prema Deloitu. Direktiva o prekograničnim graničnoj njegi je pretvorila se u pravo tržišno natjecanje, odnosno u specijalizaciju nekih zdravstvenih e, usluga u određenim državama članicama. Ne možemo dovoditi u pitanje korist e, zdravstvene mobilnosti kada se radi o rijetkim bolestima, na primjer, ili o pristupu konkretnim e, tehnologijama. No, ta praksa ipak pokreće određena etička pitanja glede medicine koja ima više brzina, no pravo pitanje je još konkretnije kako zajamčiti kvalitetu skrbi, a istovremeno je e, kakvoća obuke liječnika jako variabilna ovisno o državama. Dakle, da li ste predvidjeli išta po tom pitanju glede e, školovanja e, zdravstvenih radnika? Kao drugo, kada se radi o zaštiti osobnih podataka, radna skupina između e, opće e, uprave za zdravstvo i opće uprave za komunikaciju pokrenuta je, a bavi se temom nove tehnologije u sektoru zdravstva uz osobnu medicinu, pojavu osobne medicine, osobito kada se radi liječenju od karcinoma. E, sada se može razmjenjivati informacije o genetičke informacije e, pacijenata. Dakle, da li ćete poduzeti bilo što da zaštite dodatno te osobne podatke koji se razmjenjuju zdravstveni radnici? ga pritisni. Pritisni, pritisni. Koliko država članica, prema vašim saznanjima, imaju ciljeve nisu voljni e, platiti kada je zdravstvena usluga iskorištena u drugoj državi članice. Imate li tu vrstu procjene? A drugo, a e, vama ponovno riječ gospodine Ris e, kao reakcija na ovo je, što smo sada čuli. Hvala predsjedateljice. Možda ću prvo odgovoriti gospođi Krestri što su bili zaista e, e, sadržajni e, komentari na, neću se referirati na sve njih. Nastavljamo vršiti pritisak na države članice i suradnju sa njima i mislim da je to pravi put. Dakle, nastavljamo suradnju sa e, procjenom, e, e, procjenom potpunosti, pilot projekte, tu smo završili pilot projekte. To je zaista bio napor država članica, napor u suradnji i nadamo se da će slična situacija biti za druge slučajeve, no naravno imamo i druge korake i moramo ih napraviti. No važno je svakako da naglasiti, trebamo nastaviti s pritiskom, ali nastaviti sa suradnjom, jer je, e, škakljiv je problem taj da su e, zdravstveni sustavi toliko različiti. Odredbe u direktivi e, pokušavamo zapravo napraviti jednu prekograničnu dimenziju, tako da oni specifično moraju biti primijenjeni u državama članicama. Čvrsto vjerujemo da postoji veliki potencijal radilo se o dugom postupku uspostava ovog sustava i također želim naglasiti da smo zaista, e, zaista e, pokušali čvrsto surađivati sa kliničarima e, sa 24 strane. Dakle, mi smo to ipak uspjeli u tome i 22 su mreže, dakle radi se o kompleksnom sustavu Eh, kada se radi o epilepsiji, o, eh, transplantacijama za djecu. To također pokazuje da eh, mreže funkcioniraju u vrlo specifičnim okolnostima, ali mogu biti otvorene i za druga područja kliničkog rada. Ne planiramo ići sa idućom fazom, da Dakle, 2019. želimo e, krenuti u novu fazu, a kao što smo se dogovorili sa državama članicama koje žele završiti e, e, dakle sa klinikama iz drugih zemalja koje se priključuju ovoj mreži od 24 i pokušavamo izgraditi zapravo jednu mrežu koja obuhvaća cijeli e, kontinent, što je važno za zemlje e, važno je za zemlje dakle da se priključe toj mreži i postoje, e, postoje centri koji do sada nisu se mogli priključiti, sada imaju mogućnost što se tiče kvaliteta, što se tiče pristupačnosti mreže, zaista je važno da dobijemo najbolje od najboljeg idući problem s kojim se su, e, uočavamo su i te rješenja za mreže. To e, smo raspravljali o koordinaciji, s koordinacijom od 24 mreža. Dakle, radi se o jednoj skupini za suradnju i važno je, naime, da Europska komisija da podupire taj sustav. Imamo puno talenata tamo koji zapravo e, omogućuju i e, unapređuju suradnju. Dakle, podupiremo i, te rješenja i e, koristimo europske fondove za uspostavljene europske platforme, ali naravno i tu su bolnice i klinike koje su zadržene za svoj dio posla. E-zdravstvo cijela ta priča je važna i tu je važno reći da suradnja se sada kreće od e, e, pojmova i e, dogovora, sporazuma i smjernica prema stvarnosti. Dakle, ostvaruju se i nadamo se ako stvari funkcioniraju kako su planirane. Imamo početkom iduće godine počet ćemo razmjenjivati um, e recepte e, među 16 državama članicama koje su spremne u to se uključiti i koje će se dakle onda uključiti u taj jedan širi sustav iduće godine. Dakle, postoje dobre priče, dobri primjeri, neću previše govoriti u ovom trenutku, e, jer iduća faza e, sustava ITA, dakle trenutno se radi na njihovom testiranju, radi se o kompleksnim sustavima i moramo osigurati da svi europski jezici, ne samo jezici koje govorimo, nego i kultura, e, semantika, i e, medicinska kultura na neki način bude povezana. To je cilj. Vezano za obuku e, nacionalnih kontaktnih točaka i posve se slažem da su nacionalni e, kontaktni točke te koji međusobno razmijenjuju znanja. Dakle, počinjemo Dakle, počinjemo od toga, razmjenjujemo znanje. Kako, e, raz, kako razvijete svoju web stranicu, kako je ona pristupna, e, pristupačna ljudima e, s invaliditetom ili slijepim osobama ili osobama koji imaju poteškoće u pristupu digitalnim informacijama. Dakle, razvoj vještina, razvoj znanja, to je potencijal. Što se tiče pitanja gospođe Schreiner. To je upravo e, upravo važnost regionalne suradnje. Dakle, postoji niz studija E, koje provodimo kako bismo shvatili kako ugovori, odnosno kako su se ugovori razvijeli, to će nam onda omogućiti da e, pokažemo različitim regijama kako da e, ostvare suradnju. recimo Španjolsku i Francuske regije, intenzivna je suradnja i sa Njemačkom, sa Češkom. To je uspostavljena suradnja u zemljama Beneluxa. Dakle, snažna suradnja između Nizozemske, Belgije i Luksemburga. Dakle, mi to pokazujemo i nadam se da to možemo onda prenijeti u e, druge regije da ojačaju svoju suradnju i e, nadam se nadam se da će nam to omogućiti onda e, jaču dakle suradnju Dakle, svakako što se tiče pitanja pristupa zdravstvenim e, uslugama. Mislim da je to vrlo zanimljivo pitanje. Nisam siguran da ćemo to moći izravno pokazati što se trenutno događa u e, ono što je nešto što želimo vidjeti. Dakle, da postoji jedna struktura koja je pristupačna e, građanima u različitim zemljama, u različitim gradovima, ako postoji pacijent iz e, Sofije da može e, imati dostup e, ne samo bolnici u Sofiji, nego i jednom neurokirurgu koji je iz, koji se školovao u Lionu, došao u Sofiju i tamo izliječio jedan vrlo težak slučaj epilepsije. Dakle, ne trebamo premještati pacijente i mislim da smo to uvijek govorili. Dakle, u parlamentu to ste vrlo često rekli tijekom pregovora. Dakle, direktiva je kako bi se preselilo znanje, ne pacijente, ali istodobno također govorimo i razgovaramo sa državama članicama kako premjestiti pacijente e, na ona mjesta gdje postoje kapaciteti za njihovo liječenje ako ti kapaciteti ne postoje u drugim zemljama. Jedan od primjera koji vam mogu Eh, vam pokazati jest eh, eh, pristupačnost liječenje protonom koja postoji u nekim zemljama ali ne postoji u nekima drugi. Dakle, kako da to postaje, postoje dostupačno svima. Također tu su genetski testovi. Naravno, puno je jednostavnije uzorke krvi premjestiti iz jednog na drugo mjesta nego samog pacijenta. Znamo da je kvaliteta genetskih e, testiranja vrlo e, e, povezana sa brojem uzoraka, sa njihovom kvalitetom, tako da zaista je to nešto što želimo osigurati, a to je kvalitet. i dio direktive je svakako kvaliteta i pacijent mora dobiti informacije od strane nacionalne kontaktne točke, dakle gdje E, e, koliko, kakva kvaliteta postoji u određenoj zdravstvenoj usluzi. I zahvaljujem gospođi Nano vezano za pitanje o načinu kako možemo pomoći sa obukom. Imamo dobru direktivu, europsku direktivu koja pridonosi usklađivanju i e, pridonosi obuci liječnika medicinskim sestrama e, e, farmaceuta. Ono što radimo e, je naravno obuka je svakako obrazovanje je svakako dio rješenja kako povećati kapacitete naravno za pružanje boljih zdravstvenih usluga kroz te različite mreže imamo različ, vrlo dobar razvoj E, dobru suradnju sa e, europskim udruženjima liječnika koji daju svoje e, inpute vezano za obuku liječnika u različitim područjima, anestezijolozima, kirurzima i tako dalje, kako bi se na posljedku poboljšala kvaliteta pregleda i liječenja. Dakle, postoje dobre, dobri primjeri ali treba biti više rasprava o e, poslje diplomskim e, programima. Dakle, vidimo što bi trebao biti naš idući korak u tom pogledu. I već sam spomenuo genetske informacije, to je upravo ono o čemu sada razgovaramo. Vjerojatno će doći do daljnjeg razvoja, dakle pristup podacima i načini kako se ti podaci mogu e, razmjenjivati. To je veliko pitanje i tu zaista naporno moramo raditi da bi ti podaci bili na raspolaganju, da da budu dobre kvalitete kao što sam spomenuo, e, kvaliteta genetskih e, testiranja je vezana za kvalitetu osoblja koji ih e, obavlja, dakle ne samo strojeva nego osoblja i naravno ne zaboraviti ono o čemu smo govorili u parlamentu, važno je imati pravi savjet kada se, kada se utvrdi određen, e, određeni genetski poremećaj, važno je da pacijent dobi odgovarajući savjet. I posljednje pitanje koje je bilo e, povezano kako nacionalni okviri može biti, e, mogu biti pojačani. Samo prvo. Dakle, vezano za provedbu direktive. Dakle, to je povezano sa Mislim da će nam izvješće pomoći. E, mislim da krajem 2018. ćemo zaista biti u mogućnosti e, pružiti informacije kako ta direktiva e, funkcionira. To je povezano i sa uredbom koja je važna, kako kako se koriste socijalni propisi i koje su druge odredbe i tako da je tu niz pitanja koji je povezan sa kapacitetom e, pojedinačnog sustava da se nosi, dakle nacionalnog sustava da se nosi sa tom direktivom i mislim da imamo vrlo dobrih primjera, ali naravno vidimo i probleme. Molimo države članice da nam kažu da li postoje sudski slučajeve koji su povezani sa direktivom. Bilo je nekih primjera, no sud na posljedku nije postupao i po znanju, prema znanju mojega tima, mi nemamo e, dakle slučaja u Europskom sudu što možda jest dobro, ali ne bi želio e, ići dalje jer naravno radi se o e, primjeri direktive, dakle radi se o tome da direktiva ima potencijal da bude e, dobro provedena i da ju e, svi dionici dobro e, provedu. Hvala vam lijepa, gospodin Bolt. Vrlo kratko, ne radi se o postupku. Hvala vam. Hvala. Pitali ste o nacionalnim kontekstima u kojima se uzajemno osiguranje ne priznaje. Evo uzet ću primjer Belgije. Jednog jutra mi je snažno krvario nos i medicinska služba parlamenta me poslala u bolnicu gdje su me liječili i tamo sam im pokazao europsku plavu karticu, zdravstvenu karticu. Htio sam time platiti zato jer je to bio hitan slučaj, no oni su rekli da oni to ne prihvaćaju htjeli su da im platimo u gotovini. Smatram da 90 mm, eura za mene nije veliki iznos, nije da si to ne bih mogao priuštiti, ali bi turisti sigurno htjeli iskoristiti svoju europsku zdravstvenu karticu. U redu, vraćamo se sada gospođi Grostet za zaključak. Mislim da najprije moramo praviti razliku između hitnih slučajeva i hitna služba. U hitnu službu svako može hitno biti liječen. A tu su onda, s druge strane, e, programirana zdravstvena skrb, a ova direktiva tiče, tiče se upravo onih planiranih, programiranih e, slučajeva. Dakle, naravno, u hitnu na svu sreću svako može otići u bilo kojoj državi članici bez prethodnog odobrenja. Predsjednice, evo, znam da ne trebam, ne trebam biti predugi, ali želim se javiti za riječ jer ne mogu dopustiti e, da, da se govori da se ovom direktivom e, favorizira i pogoduje zdravstvenom e, turizmu. Ona je upravo napravljena da se bori protiv toga, a ne suprotno. I sustav prethodnog odobrenja izbjegava te probleme. A otiđite vi i recite djetetu koje je oboljelo od rijetkog vida karcinoma i kojem se treba E, raditi kvalitetna dijagnostika i da ne može ići kod e, nekog uvaženog profesora zato što nije u istoj državi članici, pa onda otiđite vi i recite roditeljima te djece, tog djeteta da se bave zdravstvenim turizmom. To je sramota. Ja mislim da je uvreda za Europski parlament i uvreda za sve one koji su ložili ogroman trud kako bi se izradila ova direktiva o prekograničnom zdravstvu i za sve one koji uz e, Europsku komisiju e, bdiju da to najbolje moguće funkcionira. Zašto smo radili na tome? Naš jedini cilj je jednako svih europljana i svih pacijenata u Europi i briga za njihovu skrb i da mogu imati kvalitetno zdravstvo. Eto što sam htjela reći. Hvala lijepa. Hvala svima koji su uzeli riječ u raspravi. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. A to je prigovor. Predlažem zapravo da zajedno razmotrimo točke 6. i 7. dnevnog reda. Imamo dakle prigovore u skladu sa člankom 106. Prvo, stavljanje u promet genetski modificiranog pamuka GHB 119 i stavljanje u promet genetski modificiranog kukuruza DAS povlaka 4278 povlaka 9. Više ili manje imamo iste su izvjestitelje za ove prigovore, dakle samo da vidim tko je prisutan od njih kako bi ih mogla, e, dati riječ. Tu je gospodin Stajs. Hvala, poštovani kolege. Evo, po enti put zajedno s kolegama iz drugih klubova ulažem prigovor na prijedlog Europske komisije da se na tržište stavi u promet čitav niz GMO proizvoda ili usjeva. U ovom slučaju riječ je o bajerovom pamuku i o kukuruzu dao agroscience U našim rezolucijama zajednički iznosimo zabrinutost u vezi sa pamukom i kukuruzom. No imamo i zajedničke prigovore na oba proizvoda. Kada je riječ o pamuku, kao prvo, imamo pozitivno mišljenje EFSE, Europske agencije za sigurnost hrane. Istina je da je komisija predstavila predmet, no u odnosu na pozitivno mišljenje EFSE imamo kritična mišljenja nadležnih tijela zemalja članica. U slučaju pamuka E, riječ je o tome da nema podataka o identifikaciji i kvantificiranju herbicida i ostataka herbicida i metabolita u GMO biljkama. Nema podataka ni o takvim ostacima u hrani za ljudsku i za životinsku prehranu. U nekim komentarima kritizira se i manjkavost podataka na kojima se temelji odluka EFSE, a također i činjenica da je uzet u obzir samo ograničen broj studija i također da nema odgovarajućih studija o učincima GMO pamuka na zdravlje ljudi i životinja. Kada je riječ o kukuruzu, prigovara se naročito zbog pomanjkanja ili nedostatnosti podataka i ukazuje se na nedovoljno objašnjenje o proturiječnostima o prošlosti, na to da je tekst loše strukturiran, da nema nekih ispita i da su podaci o procjeni sigurnosti upitni. I da ima nedostataka u toksičnosti tijekom 90 dana. I kada je riječ i o pamuku i o kukuruzu, imamo prigovora na to neovisnih znanstvenika koji također ukazuju na velike nedostatke. u toksikološkim istraživanjima, a postoji i zabrinutost u vezi sa nejasnom ocjenom e, učinaka ovaj proizvoda na imunosni sustav. I također e, imamo i druge upite koji su navedeni u našim rezolucijama, što nije zanemarivo. Primjerice, Oba usjeva pokazuju tolerantnost na specifične ciljene herbicide i imamo također i raspravu o glufozinatu koji se smatra toksičnim za reproduktivni sustav. I to bi bilo samo po sebi dovoljno da se taj proizvod isključi sukladno uredbi o pesticidima iz 2009. godine. Osim toga, neovisni stručnjaci ukazuju na to da aktivna tvar 24D negativno utječe na ljudski plod i to su sve elementi koje navodimo u rezoluciji i smatramo da skup ovih negativnih učinaka na zdravlje dovodi do zaključka da ako stavimo u promet te proizvode na europske tržište, onda ćemo izvoziti takve probleme i u treće zemlje gdje se taj proizvod uzgaja. Dakle, tamo bi se povećalo uzgoj i povećalo bi se upotrebu štetnih herbicida. Dakle, ako želimo biti dosljedni u svojim eh, politikama prema eh, trećim zemljama, dakle ako želimo da ono što je dobro za nas se poštuje i u trećim zemljama i ako se želimo štititi od štetnih učinaka ne samo u Europi nego i drugdje, onda trebamo biti dosljedni. imamo i prigovore na postupak donošenja odluka. Juncker je na početku rekao da ovaj postupak mora biti demokratičniji. U međuvremenu i moj klub, između ostalih, e, a također i drugi kolege su iznijeli određene prijedloge. Mi smo spremni konstruktivno surađivati, no s obzirom na upitan postupak donošenja odluka i s obzirom na to da komisija smatra da sadašnji postupak nije demokratičan, onda ne smatramo da bismo trebali plasirati na tržište nove GMO proizvode. Evo, iščekujemo i vaše primjedbe. Ovo je sedmi ili osmi put da ulažemo ovakve prigovore i to ne uvijek uspješno. I na plenarnoj smo imali veliku potporu kolega, e, također i na plenarnoj prošloga tjedna. 428 glasova ukupno za ovaj prigovor. Svakako važniji su prioriteti iskazani na plenarnoj od nekih e, usputnih komentara. Hvala gospodine e, gospodin Guillaume Balas. Gospodin Parnju, izvolite. Evo ja nastupam u ime Balasa, koji je potpisnik ovog prigovora. Ja želim e, podsjetiti neke elemente koji se tiču tih prigovora. Podsjećam svi naši prigovori izglasani su od strane velike većine zastupnika u Europskom parlamentu. Ti prigovori uloženi su od strane predstavnika šest kluba zastupnika. Podsjećam one koji to žele dovesti u pitanje da su ti prigovori također način da se postaramo da odluke Europskog parlamenta budu ispoštovane institucionalno govoreći. Ovi prigovori imaju isključivo za cilj da se primjeni načelo preustrožnosti i poštivanje većine glasova izabrane skupštine, transparentnost glasova i demokratska odluka s ciljem da se ponovo uspostavi Europa koja će poštivati i štititi naše sugrađane. Ovo vrijedi čuti i reći u nazočnosti Europske komisije. Danas smo ovdje imamo dakle dva prigovora koja tiču oba e, potencijalno otpornih e, GMO kultura herbicidima što se tiče e, pamuka ovdje imamo glifozinat koji ima određenu otpornost, a što se tiče kukuruza 402809. On ima otpornost na herbicid kiselinu 40278 koji može izazvati endoktine endoktrine disrupcije. Ako bismo uvozili ovakve eh, GMO kulture u Europu, to bi izazvalo veliku velike probleme kao u SAD, u Argentini i drugdje i povećanje dakle potreb, e, upotrebe herbicida. Eto, mi se tome svemu protivimo. Toliko predsjednice e, o e, intervenciji koju je pripremio gospodin Balas. Hvala je gospođa Bojlan se javila za riječ. Izvolite. Hvala. Moji kolege su detaljno objasnili razloge zašto ulažemo prigovor na ova ovlaštenja, no to je beskrajan dan na neki način. Mislim da komisija zna da je taj postupak upitan i kao što je predsjednik Juncker rekao i dalje ćemo to činiti iako se radi o upitnom postupku znanstvena istraživanja su pokazala i gospodin Sajes je to ilustrirao da postoje nedostaci u komparativnom procjenu, u toksilokološkoj ocjeni i u ocjeni učinka na imunološki sustav. Dakle, naš je cilj zapravo korištenje načela predostrožnosti i doista je važno to naglasiti. To ćemo nastaviti činiti sve dok se ne poprave nedostaci. I također treba osigurati najvišu razinu zaštite. I komisija ne može i dalje zanemarivati prigovore koji dolaze iz zemalja članica tijekom javne rasprave i konzultacija koji dovode u pitanje nedostatne podatke i proturječne izjave i nepostojanje nekih ispitivanja. Mi smo ovdje spremni poraditi na zajedničkom rješenju sa komisijom, no do tada i dalje ćemo ulagati prigovore na takav nedostatan postupak izdavanja ovlaštenja. Hvala, gospođa Juso. Hvala, gospođo predsjednice. Uzimam riječ u ime kluba Pučana. I želim reći da ćemo se pridržavati isto kriterija kao i u drugim slučajevima. Riječ je o proizvodima za koji se izdaje ovlaštenje ne za uzgoj, nego je riječ o izdavanja ovlaštenja. I kada je riječ o prigovorima, imam dvije napomene. Kao prvo, komisija je tu iskoristila svoj mandat. Dakle, moguće je da postoje neke sumnje u postupak izdavanja ovlaštenja, no to ne opravdava zlopravu ovlasti parlamenta u slučaju provedbe. I kao drugo, li se mi na znanstvenim procjenama ili ne, ipak smatram da treba podržati analizu rizika koju je objavila EFSA uz uvjet da to bude popraćeno i daljim procjenama nadležnih tijela. Treba dakle vidjeti jesu li ti proizvodi sigurni kao i slični drugi proizvodi koji su već na tržištu i kukuruz i pamuk. Zanima me jesu li ti proizvodi sigurni kao i konvencionalni slični proizvodi i po pitanju učinka na ljudsko zdravlje ili zdravlje životinja. Riječ je o ovlaštenjima koja ne znači da će dopustiti se i korištenje ovakvih herbicida u Europskoj uniji. Stoga mi smatramo da trebamo glasovati protiv ovih prigovora. Znam e, da su oni dobili većinu glasova na plenarnoj, ali u zemljama koje su već dale, e, koje su to učinile, znamo da to nema praktičnih, već političkih razloga. Hvala, gospođa Hautala. E, neću ponavljati ono što su rekli prethodni govornici i mislim e, da je Važno naglasiti da tu postoji veliko neslaganje o ovom ovlaštenju. Mi u Aldeu smatramo da trebamo to nadići i ne koristiti druga ovlaštenja kao razlog za olaganje prigovora. Dakle, mi se ne možemo složiti s ovim pristupom, trebamo se držati znanstvenih dokaza. Mi u parlamentu nismo znanstvenici nego političari i trebamo biti svjesni činjenice da ne trebamo donositi odluke e, na e, temelju znanstvenih zaključaka, kad nismo znanstvenici, nego donosimo odluke iz političkih razloga i to na temelju onoga što nam dostavlja EFSA. Javlja li se još tko za riječ? Ne, onda imamo predstavnika komisije, gospođa Bojče. Hvala, gospođo predsjednice, na tome što ste pružili komisiji priliku da objasni promišljenje koje stoji iza ovog prijedloga. Imam pet glavnih napomena oba zahtjeva i za pamuk i za kukuruz koji su u pitanju pridržavaju se strogog postupka predviđenim zakonodavstvom i drugo je da moramo priznati da je EFSA provela sveobuhvatnu procjenu rizika u oba slučaja u čemu se vodi računa i o mogućim učincima na zdravlje ljudi, životinja i učincima na okoliš. Treće, važno je zapamtiti da zemlje članice su imale priliku komentirati procjenu rizika i EFSA je odgovorila na komentare zemalja članica i u skladu sa dotičnom uredbom e, i građani su imali priliku komentirati to i EFSA je također odgovorila na njihove komentare. Peto, Nacrt eh, provedbene odluke je također u skladu sa uredbom, a cilj uredbe je zaštititi zdravlje ljudi, životinja i okoliš. Dakle, logički, ako smo se držali postupka, onda je to usvojeno 27.3. na stalnom odboru bez mišljenja. No, važno je istaknuti da razlozi za protivno glasovanje ili za suzdržanost zemalja članica su vezani za politička razmatranja ili za negativan stav javnosti. Dakle, mi smo se držali cijelog postupka i također želimo istaknuti da se pravo nadzora parlamenta ograničava na procjenu nadilazili provedbeni akt njihovo pravo na nadzor ili ne. No, i kao i obično, saslušali smo prigovore i komentare i o tome imam još dve napomene. Kada je riječ o pesticidima, ispravno je ono što je rekla gospođa Ajuzo, dakle to je obuhvaćeno zakonom o pesticidima. Dakle, proizvodi su namijenjeni uvozu, uzgajaju se u trećim zemljama i ako ima nekih negativnih učinaka na okoliš, to se odigrava u trećim zemljama, ne na europskom teritoriju. Dakle, tu nema učinka na okoliš u Europskoj uniji. I drugo, bilo kakav maksimalna razina ostataka primjenjuje se na bilo koji uvozni proizvod, bio GMO ili ne. Dakle, svi proizvodi trebaju se držati strogih odredaba o pesticidima. I na kraju, kada je riječ e, o demokratskom deficitu, imamo sada dva prijedloga na razmatranju Protiv prvoga, nažalost, je parlament glasao protiv, a to je pravo zemalja članica da odbiju GM krmivo na svom teritoriju ako smatraju da postoje razlozi za to i žalimo zbog toga što je prijedlog odbačen i, i čekujemo ipak dalje rasprave sa vijećem o tome. I kao što su zastupnici spomenuli, predsjednik Juncker je predložio još jednu dodatnu mjeru za e, reformu postupka komitologije no, treba napomenuti da dok se taj prijedlog ne usvoji, ipak ćemo se morati držati postojećih važećih odredaba, inače bismo e, se našli u pravnim poteškoćama. Trebamo istaknuti ponovno da smo mi poštovali postupak, da nismo nadišli provedbene ovlasti koje su nam na raspolaganju, tako da nema razloga za povlačenjem e, ovog prijedloga. Održat će se glasovanje u prizivnom odboru 16. svibnja. Evo, nam se da ovo pojašnjava stajalište komisije. I nadam se da to pojašnjava našu obvezu djelovanja, naravno imajući na umu naš sveobuhvatan cilj zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša. Hvala vam. Hvala. Posjećam, poštovani kolege, da sutra glasujemo ova dva prigovora. Imamo i treći prigovor, e, sukladno članku 106. poslovnika. Odnosi se na zaključke o najboljim raspoloživim tehnikama. Izvjestiteljica je gospođa Konečna. Čini mi se da je upravo pristigla, tako da može odmah uzeti riječ. Hvala, poštovani kolege. Upoznata sam sa štetnim e, učincima žive i spojeva dušika na okoliš i ljudsko zdravlje i zbog toga sam e, predložila da se smanje nacionalni pragovo i također se slažem s time da treba nastojati smanjiti emisije dušikovih spojeva NOx-a iznad svega. I zbog toga imamo ETS koji bi to trebao riješiti. E, htjela sam da ovaj prijedlog bude stroži. Ovaj prijedlog, međutim, neće moći poboljšati situaciju. Ova direktiva je sada na trialogu i nadam se da će pritisak za smanjenjem emisija naći na podršku u parlamentu. Osim toga, smanjenje emisija treba popratiti odgovarajućim pravnim okvirom. Kad god komisija nadiđe svoje ovlasti ako se to odnosi na ligniti emisije e, poput NOX-a emisije žive, ipak želimo objasniti svoje razmišljanje. Prema direktivi o industrijskim emisijama, Europska komisija objavljuje dokumente o najboljim raspoloživim tehnikama za nacionalna tijela koje su obvezujuće i sukladno tome se izdaje ovlaštenje za rad e, pogonima. Najbolje raspoložive tehnike su tehnologije koje su u skladu sa najnaprednim tehnologijama i njihovim primjenama što uključuje i određene prednosti. Jedini kriterij je dostupnost takvih tehnologija. Dakle, ne možete nametnuti korištenje bilo kakve tehnologije ili E, koje se ne koriste ili e, granice emisija koje se ne mogu postići postojećim tehnologijama. No, postoje sumnje da u nekim slučajevima to nije ispunilo svoju funkciju i e, komisija, iako je upućena o to, nije reagirala i zbog toga je došlo do propusta što može dovesti do nedopustivosti određenih velikih pogona, postupak pripreme zaključaka o najboljim i raspoloživim tehnikama je nažalost e, opterećen postupovnim pogreškama komisije. Primjerice, 20.10.2016. godine komisija, na primjer, nije dopustila sudionicima izdavanje bilo kakve pozitivno procjene o velikim pogonima, samo je dopustila negativne procjene, dakle bila je negativno prisrana, ako se tako mogu izraziti i zaključak je zbog toga bio pogrešan. I kada je riječ o granicama emisija žive, kada e, se izgara e, lignit e, u velikim pogonima, dakle to se također temeljilo na nepotpunim informacijama koje nisu e, dovoljno provjerene. I analiza se temeljila na pogrešnim pretpostavkama o koncentracijama koje se, se koristile u SAD-u i koje su prenesene izravno u europske standarde. I nisu se koristili podaci iz istraživanja i to nije ekstrapolirano u granice emisija. Derivirane granice za emisije živ ne zadovoljavaju kriterij preciznosti što je zaključilo i državno sveučilište u Hamburgu. Dakle, Posljedica tog postupka jest da sada ne postoji niti jedna elektrana koja izgara lignit, koja bi zadovoljila sve zahtjeve koji su predviđeni postupkom. Za brojne zemlje, uključujući i Češku, smeđi ugljen ili lignit je jedini izvor energije kojim raspolažu i zbog toga sadašnje granice emisija nisu opravdane u tim zemljama i to je upletanje u njihov suverenitet kada je riječ e, o njihovoj energetskoj politici. Kada je riječ o članku 192 ugovoru o funkcioniranju Europske unije, svaka zemlja članica određuje svoj energetski miks i također e, način skladištenja i svake izmjene s time u vezi moraju se jednoglasno usvojiti na vijeću i to posebnim postupkom. Stoga ponašanje komisije u ovom slučaju može predstavljati povredu ugovora. Nažalost, 28. travnja zemlje članice su potvrdile odluku o najboljim raspoloživim tehnikama i to se nije ispravilo u konačnom glasovanju. Sve zemlje članice su bile protiv e, toga se one koje koriste značajnu količinu lignita u svom energetskom miksu osim Grčke koja je e, dobila izuzeće od komisije i također e, druga izuzeća s obzirom na otoke, tako da možemo zaključiti da je odluka o najboljim raspoloživim tehnikama bila politički obrazložena i da su one zemlje koje ne koriste lignit nadglasale one koje ga koriste. Dakle, čitav postupak eh, je trebao biti nepristran i neutralan, ali je politički iskorišten zbog toga se dovodi u pitanje. Njemačka je bila za zaključak od najboljim raspoloženim tehnikama za koje ne možemo sumnjati da ne podržava nove izvore energije i komisija to mora primijeniti četiri godine nakon objavljivanja u službenom listu, a čak ovaj puta niti Njemačka ne može funkcionirati bez elektrana na lignit, a tim manje mogu to Češka ili Bugarska. Doista mi je žao što je komisija dopustila da se to uopće dogodi i što nije prihvatila zdravorazumske argumente. E, Sigurna sam da to neki smatraju vlastitom pobjedom u postupku komitologije, no te takozvane pobjede idu na štetu sviju, naročito na štetu povjerenja europskih građana. Umjesto neutralnog dokumenta imamo politički motiviran dokument koji vezuje odnosno prikazuje negativno svjetlu određene e, izgore energije. Dakle, to je danas bio lignit, sutra to može biti bilo što i zbog toga smo uložili ovaj prigovor. Hvala vam. Najviše hvala. Sada gospodin Belet u ime izvjestelja u sjeni europskih pučana. Najviše hvala predsjednice. Da, doista kao što to gospođa konečno objasnila, govori se o e, elektranama koje koriste lignit i živi. Mislim da se svi slažemo da trebamo e, maksimalno svesti na minimum te emisije kako bismo došli do nule u skoro budućnosti. Ovdje se radi o provedbenom aktu koji je povezan uz e, direktivu iz 2010. Dakle, danas je 2017. Tako da bih želio iskoristiti ovu prigodu jer ipak sutra glasamo i postaviti pitanja stručnjacima komisije za koje podrazumijem da su ovdje i da će nam se obratiti za koji trenutak. Kao prvo, koliko imamo i u kojem broju industrijskih instalacija se ovdje govori o desetinama tisuća, ali kada govorimo o tim elektranama koje koriste lignite, da li su to stotine ili tisuće njih, te stvari nisu potpunosti jasne, jer kao što rekao, ovdje se radi o direktivi iz 2010 te o podacima koji su prikupljeni 2010. a danas je 7 godina kasnije, dakle mogu, kao što možemo zamisliti u vremenu puno je tehnologije, nove tehnologije uvedeno u te elektrane, u te pogone, dakle o kakvoj situaciji tu riječ je. Sada govorimo i o x u a pa čak i o gorim emisijama kao što su emisije žive, dakle nacionalna nadležna tijela mogu uzeti u obzir neke razlike, dakle određenu fleksibilnost. Što to sve znači u praksi i kako ta nadležna tijela trebaju djelovati, i kontrolirati i što trebaju poduzeti. Dakle, to je još nešto što je jako važno znati. Kada se radi o troškovima, koje, gospođa konečno spomenula je troškove, činjenicu da u starim elektranama e, trošak koji bi bio nametnut e, tim elektranama kada bi se proveo ovaj provedbeni akt, e, taj, ta, taj trošak bio disproporcionalan. Što to znači u praksi? Da li bi se to svugdje ponaosobno analiziralo ili je to ili se drugačije pristupa tome? Zatim, kolege iz Poljske također spomenuli e, nestanak struje u slučaju obnove. Dakle, da li bi do, došlo do takvih opasnosti? Koje su opasnosti dakle, da se prekine, da se prekine s opskrbom struje i kakvi, kakvi tu mogućih problema može sve biti. Evo, bilo bi dobro da nam pružite ove i slične informacije u prije sutrašnjeg glasanja. Hvala vam kolegi, posjećam vas da u pet sati imamo sastanak s povjerenikom Andrew Keitisem e, u okviru strukturnog dijaloga, tako da vas molim da e, budete što kraći u svojim komentarima i primjedbama, mislim koliko god je to moguće. Sljedeći govornik. Gospodin Dans. Hvala, želio bih eh, da postavim kontekst. Dakle, pola milijuna ljudi u Europi privremeno umire svake godine i znam da je to u mnogim mjestima odgovornost pripisana elektranama na ugljen. No, ono što je rekla gospođa Konečna, bojim se da nije točno kada je rekla da nema elektrana koje koriste koje zadovoljavaju postojeća ograničenja. Ne, ima ih, e, čak nekoliko njih e, su, poštuju 175 e, NOx ograničenje, miligrama po NOX-u. i dodatno se i smanjuju te emisije i Ovdje se uzima obzir e, činjenica da su brojni podaci na koje se oslanjamo ovdje iz 2010. godine i brojne elektrane zadovoljavaju postojeća ograničenja uz e, pomoć samo e, uz pomoć tehnologije koja je još 1975. stvorena. Dakle, da li je moguće dodatno smanjiti te emisije? Ja mislim da jest i predložen ono što se predlaže ovdje u ovom postupku najbolje raspoložive tehnike je nešto što se ne tiče samo lignita, već tehnološki neutralnih rješenja i kada se ne postupa na adekvatan način sa elektranama koje koriste lignit, kada ne raspolažete adekvatnom tehnologijom, onda je lignit, jedan od najgorih zagađivača. To je poznata činjenica, ali mi raspolažemo tehnologijom da bismo to procesirali i ona se koristi, trebala bi se koristiti ne koristi se, a trebalo bi koristiti. I ovdje što se kaže je da trenutni prijedlog za kompromis ide predaleko, no to je napravljeno ne samo uz, znanje tehnologije, već i industrije koja je dala svoj doprinos ostvarenju ovog kompromisa i u biti ovo uopće nisu najbolji mogući rezultati za smanjenje ovih emisija. Tu je još jedan dodatni problem. Brojne elektrane i brojni brojne industrije koje su bile u prvim redovima smanjenju emisija, koji su uložili u ovu tehnologiju, koji su pokrenuli određene revolucije, to će nanijeti ozbiljnu štetu tim koji su bili u prvim redovima i koji su dali svoj veliki doprinos u smanjenju zagađenja. Znamo, na primjer, da najsromašniji u našem društvu najviše trpe od posljedica zagađenja zraka. 23 tisuće e, smrtnih slučajeva uz svake godine treba dodati onim e, prethodno navedenim. To je ogroman trošak. Dakle, puno je skuplje baviti se ovim e, puno, manje trošak riješiti ove probleme, nego liječiti sve te ljude. I ja ne mogu pristati na ovakve zaključke, jer ovaj... Ja mislim da e, ovo što se ovdje govori da, je, da su dobri zaključci, bili bismo ludi da to odbacimo. Hvala, gospođo Višnjevska. Hvala, predsjednice. Dragi kolegi, u potpuno se slažem sa nešto je rekla gospođa Konečna, a kada se radi o e, izvršnim e, aktima, o najboljim mogućim tehnologijama koje treba staviti na raspolaganje e, za elektrane s lignitom, osobito kada se radi o gornjim granicama emisija azotno nekiseline. Imamo gornje granice od 175 mg za dušnu kiselinu. To je nemoguće u nekim situacijama zbog geografske i geološke lokacije. Oni koji su se složili s ovim zatvaraju oči glede brojnih stvari. Kao prvo, velika većina emisija duši, dušne kiseline e, izaziva, dakle, noksa, e, potječe iz prijevoza i na ovaj način ne možemo riješiti problem i poboljšati kakvoću zraka, ali to će utjecati na utjecaj proizvodnje energije i raspoloživosti energije. Kao drugo, ova direktiva jasno ukazuje na činjenicu da e, ekonomska isplativost mora biti uzeta u obzir kada se odlučuje, e, opredjeljuje za najbolju raspoloživu tehniku, ali to je nešto što komisija nije uzela u obzir. Iz tog razloga mislim da e, velike elektrane, barem kada se o njima radi, jako je važno da se može odobriti izuzeća tijela koje o tome odlučuju moraju uzeti u obzir e, vrijeme koje je potrebno za modernizaciju, treba e, u tom razdoblju isto tako moći zajamčiti opskrbu energijom. U tom slučaju cijena e, analiza troška i učinkovitosti mora uzeti u obzir i eventualni prekid opskrbe električnom energijom u tijeku razlo, tijekom radova. Dakle, ostvarenje ograničenja s 75 mg noksa će za posljedicu e, imati jako skupu modernizaciju koja gospodarski gledano neće imati nikakvog smisla, a koja će isto tako imati jako ograničen utjecaj e, na zaštitu okoliša. To predstavlja istovremeno za opasnost od zatvaranja e, privremenog e, zatvaranja tih e, elektrana, prekida električne opskrbe i za nekoliko godina u Poljskoj mogli bismo se naći u situaciju gdje nećemo moći proizvoditi dovoljno električne energije kako bismo zadovoljili potrebe. Danas smo u apsolutno apsurdnoj situaciji u kojoj države koje ne koriste ugljen ili lignit u suradnji s komisijom određuju zemljama koje to koriste, što im je raditi, odnosno primoravaju ih da ih više ne koriste, govore im što trebaju raditi, kaže im se da nisu dovoljno napredovali, ali trebate znati da je u Poljskoj u zadnjih deset godina smanjen e, učinak stakleničkih plinova za 50%. 50%, a što se tiče dušne kiseline smanjeno je za 20%. No, tehnološki napredak ima određene karakteristike, uvijek postoje određena ograničenja. Danas doista trebamo uložiti veliki napor kako bismo ostvarili minimalan napredak i cijena tog napretka mogla bi biti povećanje energetskog siromaštva u zemljama u kojima se koristi ugljen za stvaranje električne energije. Je li to vaš cilj? Je li to cilj onih koji su sastavili ovaj tekst, moramo imati realne ciljeve i uzeti, imati u obzir e, dobrobit građana. Hvala gospodine Ajkat, izvolite. Hvala vam predsjedateljice. Rekli se da trebamo biti kratki, ali ja, meni je problematično jer ne znam s čim početi glede svih netočnosti koje na sve strane. E, vidimo u rezoluciji glede nje. E, moram vam priznati da sam donekle razočaran kada čitam ovaj prigovor, jer mislim da mi kao parlament moramo znati e, se postarati da barem ono što zapisujemo da bude ispravno. Želim biti od samog početka jako jasan. Nisam zadovoljan konačnim rezultatom, jer ovdje se radi o jasnom kompromisu. Da, mislim da smo mogli imati zahtjevnije standarde, ovdje se radi o šestogodišnjem postupku i ako ćemo na kraju rezolucije samo spomenuti sastanak iz 10. mjeseca 2016. godine, znajući da se tu radilo postupku koji je trajao 4-6 godina, onda stavljamo, eh, onda podlačimo crku sa podacima iz 2010. godine, onda znamo kako, koliko je dalje industrija mogla otići da je htjela. Dobro, ovo je politički kompromis, ok, ali kad počitamo ovaj prigovor, onda izgleda kao da ljudi doslovno ignoriraju činjenice. Evo, spomenimo samo živu u e, direktivi NEC e, mi smo izbacili živu jer smo rekli da se njom treba baviti u korijenskim, ključnim e, politikama. I ovdje, a kad vidimo što stoji u ovoj drugoj direktivi, vidimo 18% elektrana koje koriste lignit već zadovoljavaju pravila koja su zacrtana za 2021. Što, dakle, to je totalno nemoguće. Što se tiče NOX-a, uzgled bude rečeno referenca na ETS ne razumijem, pošto tu se ne radi o stakleničkom plinu, dakle tu to jedno s drugim nema nikakve veze. O NOX-u se ovdje treba baviti i kao što vidite broj e, elektrane koje koriste lignit zadovoljavaju kriterije samo uz primarne kriterije a nakon 2010. došlo je do razrade novih mjerenja koja mogu stvoriti i polučiti dodatna smanjenja. Dakle, i što se tiče žive, što se tiče noksa, zadovoljavamo e, kriterije i mogućnosti, dodatne mogućnosti tu. Sad, postoje tu i mogućnosti raznih e, devijacija, no, a kažemo da e, ulažemo prigovor jer ovo su više složeno, onda možemo pozitivno razgovarati, a ako je suprotno, onda su stvari još tragu, mislim. Ovo je jako loša stvar i ja preporučam e, kolegama, e, jako preporučujem da se e, ne podrži ovaj prigovor. Dobro, hvala. Sada predem riječ komisiji. Gospodin Wegenhardt ima riječ. Najviša hvala predsjednice. Hvala vam što mi pružate mogućnost da raspravljamo o ovoj jako važnoj temi danas. Mislim da je polazište činjenica da u petak 28. pod e, točkom 75 LCB bet zaključci, zaključci su usvojeni. Ovo je po našem mišljenju ključni korak kako bi se riješilo izazove koji su pred nama e, a kada je riječ o kakvoći zraka. Mislim da je jako važno e, analizirati činjenice. na Često tisuća prijevremenih smrti koje su danas spomenute, e, spomenute su i zahvalan sam na tome. Sada pogledajmo e, LCP reference. LCP trenutno izazivaju 46% emisija SO2, 18% NOx-a i 39% žive. Dakle, kao što vidite, ovo je u samoj jezgri izazova s kojima smo suočeni poveznica uz direktivu NEC je e, napravljena. E, ja bih povezao ovo i uz direktivu koja se tiče kakvoće zraka, gdje imamo jasne probleme glede povreda pravila, imamo 16 postupaka za povredu pravila kada se radi o BN10, 12 o NO2 i jednu o SO2. Dakle, situacija je e, jako ozbiljna. Važno je to razjasniti sam početku. Kada se govori o samom postupku, postoje ozbiljni navodi koji su izneseni glede jakosti ovog postupka i moram e, ispraviti neke od tih e, insinuacija. Dakle, zaključci su izvedeni nakon šest godina ozbiljnog iscrpnog rada prema uspostavljenim pravilima u i prateći brev smjernice. Ovaj postupak nije samo dobro poznat jer je dobro testiran i to je e, uzor, model po kojem ostatak svijeta može raditi i EU može biti ponosna na to. To je nešto možemo izvoziti zahvaljujući njegovoj kakvoći. Ne mislim da, da brojni dokumenti koji su predstavljeni brojnim e, europskim institucijama, da su toliko išli u dubinu stvari i ponavljam, to je nešto na što možemo biti ponosni. Ovdje se radi o rezultatu rada tehničke radne skupine od 289 članova. Većina njih pokriva sve sektore, većinu sektora o kojima smo raspravljali naravno sve države članice zastupljene, nevladne organizacije, civilno društvo, akademska zajednica i tako dalje. Ova tehnička skupina uspostavljena je 2011. i zaključila svoj rad 2016. Dopustite sada da pređemo neke od drugih važnih činjenica koje se iznose. Tu su podaci 580 elektrana koje, su bile funkcionalne 2010. godine. Povrh toga imamo 25 izvješća i analiza slučajeva i ukupno 8510 komentara smo dobili i procesuirali, a u vezi s prvim nacrtom e, ovog dokumenta. Na kraju e, rada e, tehničkih skupina dogovoreno je o svim kriterijima. Za sve ovo je potrebno, bilo potrebno 7 punih radnih dana, 140 stručnjaka je radilo na sastancima i uz punu transparentnost. Nadam se da ove brojke e, pokazuju do koje mjere je ovaj postupak e, bio ozbiljan. Ozbiljan jer e, tema kojom smo se bavili bila jako ozbiljna. Sveukupna struktura ove zavčaka BAT-a ukazuje da i definicija BAT-a i BATAL-a je e, specifična koliko god je to moguće za svaku vrstu goriva. Imamo sedam glavnih stavaka koje se tiču e, goriva i dodatno su napravljene podstavke i razdjeljnice. Ukupno imamo 74 e, BAT zaključaka, 15 BAT AL za različite tvari i 257 BATAL E, dakle, ovo je bio jako ozbiljen, rigorozan postupak i ne mogu dopustiti da se kaže da je ovo bilo politizirano i ovako e, odlučeno. Ovo je bilo maksimalno ozbiljno napravljeno i čuli smo kritiku tijekom cjelokupnog postupka, što je zdravo. E, čuli smo kritike nevladnih organizacija i na ovom odboru da su zaključci i su više slabi i da je komisija trpila lobiranje e, industrije. Čuli smo i kritike od industrije da, koja nam kaže da su zaključci bili su više zahtjevni i da e, smo trpili lobby od nevladnih organizacija. Dakle, evo, barem sada vidimo da je, da je postala neka ravnoteža jer nitko nije bio zadovoljan, dovoljno zadovoljan zadovoljni s jedne i s druge strane, ali mislim da, da ćemo ovdje imati jednog pravog dobitnika, a to su europljani, jer ako e, se osvrnemo ponovno na onih četstotina tisuća e, privremenih smrti zbog loše kakvoće zraka, e, mislim da nema nikakvog kljevanja s naše strane, ovo nešto je od maksimalne koristi za europljane. Zatim, prigovori koji su izneseni nisu novi za nas. Mi smo ovo čuli tijekom čitavog postupka i E, tijekom i, i, i Eurakor e, lobby je to spominjao. Mora se e, oni tvrde da je ovo nešto će izazvati dodatne troškove. Mi to nikad nismo skrivali tijekom raz, analiza. Sektor energetik tvrtke će pretrpiti ove troškove, oni naravno žele smanjiti te troškove, ali mi se moramo, e, mi moramo postarati da tehnički bude, budu adekvatni e, i ne smijemo e, to previdjeti. Mi također imamo na umu i dobit koju će i za buduću konkurentnost to polučiti a i naravno ne smijemo zanemariti i zdravstvene i okolišne e, aspekte koji su povezani sve ovo i to je isto tako bilo u jezgri naših razmišljanja. Dakle, energetski miks e, e, imali smo i tu neke kritike, dakle ponavljam, ovo je jako ozbiljna tema i za nas jer ovdje čuti da se govori da sudionici nisu mogli valjano iznijeti svoje mišljenje na sastancima kao što je sastanak u listopadu 2016. ili da e, zaključci o živi nisu adekvatni, to je jednostavno nepravedna kritika. Ja se nadam da sam vam već pružio dovoljno dokaza o tome da ove kritike nisu temeljene kada se govori o upravljanju e, ovih radova komisija doista vjeruje da je ovaj postupak uzoriti, ja mogu samo ponoviti, ispričam se, ispričam se. Molim vas ako možete zaključiti jer nema još puno vremena. Ja hoću zaključiti, ali želim e, biti siguran da su stvari jasne. Dakle, uz vaše dopuštenje želio bih iznijeti još tri stvari. Jedna se tiče samoj, e, samog e, rada. Moramo razjasniti kako, se ovaj forum sastao, dakle, 20.10. je to bilo. Cilj je u smjernicama, ispričavam se, ali doista moram izistirati. Evo, nije mi još puno ostalo, ali e, evo, glavna, glavni cilj foruma je bio da se na da se izraze e, predstavnici po tehničkim skupinama i mi smo imali jako duge rasprave upravo zato što smo se htjeli postarati da se čuju svi, sva, sva mišljenja, to treba, na tome treba inzistirati jer neki navode da tome nije bilo tako. Druga stvar koju želim e, naglasiti prije nego zaključim tiče se žive. Trebamo podsjetiti jake preuzete obveze Europske unije da se eliminira, a to nije bilo moguće, dakle da se uveliko smanje emisije žive, ovaj odbor je jednoglasno podržao novu uredbu o e, živi, na čemu smo jako zahvalni i to će omogućiti ratifikaciju strane Europske unije i e, stupanje snagu konvencije iz mate, što je jako važna stavka za okoliš. LCP su najveći E, izvori emisija žive i jako je važno za nas da riješimo ovo pitanje i s tim uvezuje ono što smo predložili u BATAL-u. Utemeljeno je na podacima iz pravih emisija i ono što smo tu dobili jako je dobro imajući na umu ako gledamo mikrogram po e, NOx-u Ovdje se radi o uspostavi najnižih e, mjerila kao što, se radi, kao što je rečeno u smjernicama. stručna mišljenja na koja se spominje, koja se spominju u ovome utemeljena su na nerazumijevanju ovih smjernica, osobito kada se govori o najnižim i najvišim e, mjernilima. Dakle, hvala, hvala najljepša. Siguran, sam da ćete imati dodatnih mogućnosti da iznesete sve ove detalje. Evo, gospođo Konečna, izvolite, imate e, samo koji trenutak da se osvrnete na ovo. Izvolite, ovim zaključujemo. Ovo, ova točka je zaključena, sada pozivam e, povjerenika Andru Kajtisa. So. Dakle, dobar dan povjereniče. Hvala vam što ste nam se priključili na našem strukturnom dijalogu. Veliko je zanimanje za teme koje spadaju u vaše područje nadležnosti, odnosno nadzora. Tako da sam sigurna da će e, kolege biti zainteresirani za pokrenjenje prite, tako da vam želim dobrodošlicu i e, tako da vas molim izložiti prioritete koje imate kao povjerenik za iduću godinu. Imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Hvala što mi dajete mogućnost zbog mog osobnog problema. Hvala na e, ovu iznimku, gospođo predsjednice, uvaženi članovi, veliko je zadovoljstvo e, još jednom biti pred vama. Ovo je treće godišnje, godišnji dijalog s odborom koji označava e, komisiji, kao povjerenik za zdravstvo i sigurnost hrane. Ja ću naznačiti ključna područja mog portfelja. Kao što dobro znate, ja sam opetovano naglašavao važnost, zaštitu, participaciju i dalje e, ostajem kod tog mota, dakle radi se, zdravstvo se mora definirati u širem smislu i eh, zdravstvo je potpuno to fizičko, duhovno i eh, znanje, ali ne nedostatak bolesti. I moj je cilj da pomognem europljanima da ostanu što je moguće dulje zdravi. Sve zemlje članice Europske unije moraju biti aktivne i u e, promicanju i u sprečavanju, e, u promicanju zdravstvenih e, instrumenata koji moraju biti usmjerene prema svema, moraju doći do najranjivijih i osigurati da su manjine kao što su Romi, da se e, naravno moramo se baviti i okolišnim i e, behaviorističkim elementima znanja. Najbolje prakse u promičbi zdravlja i e, u nošenju kroničnim bolestima moramo pomoći državima članicama, podržavati njihove napore usmjerene na smanjenje rizičnih faktora kao što je recimo reklamiranje nezdrave hrane i alkoholnih pića i svakako su je jedna drugo što se tiče promjena e, direktive o alkoholnim proizvodima, o alkoholima kao i nizu e, proizvoda koji se usredotočaju na smanjivanje količine e, šećera u hrani. Što se tiče prehrane, procjena e, uredbe o e, hrani se odvija i uredba je uspostavila zakonodavni okvir za prehrambenu industriju kako bi se poboljšali e, hranjivi vrijednosti i e, vjerujem da će se e, izvješće okončati 2018. Prošle godine uvedeni su obvezno e, označavanje na hranu, što je novina u europskoj politici. također postoji suradnja sa državama članicama i prehramenom prehrambenom industrijom kako bi se poboljšala sama kvaliteta prehrambenog prerade hrane. Također postoje i e, postoje i e, važni e, koraci na nacionalnoj razini. Također industrija preuzima obveze u tom području. Posebno područje koje je važno jest sastojci i označavanje hrane tako da je komisija donijela regulativu vezano za to da 30.3. Što se tiče e, industrije alkoholnih e, proizvoda koje e, trebaju osiguravati i označavati sastojke alkoholnih pića, iako to nije odgovorilo potpunim očekivanjima, ipak, ipak ćemo vama E, želim također iskoristiti ovu priliku da naglasim veliko e, zabrinutost zbog cijepljenja. Neprihvatljivo je da u 21. stoljeću ljudi u Europi još uvijek umiru od e, bolesti kao što su kozice koje se lako mogu spriječiti cijepljenjem radi se o ospicama koji su zaraženi proteklih mjeseci, nekoliko od njih je e, umrto, stoga smo pokrenuli zajedničko djelovanje zajedno sa državama članicama kako bi pokrenuli akciju cijepljenja Organizirali smo e, radionice sa svim dionicima kako poboljšati programe cijepljenja i kako djelovati. Ohrabrujem vas da zaista budete glasni vezano za to pitanje. Ujedinimo snage u borbi e, protiv otpora prema cijepljenju što se tiče rezistenciju rezistencije prema antibioticima, e, što je vezano za sigurnost hrane. Akcijski plan iz 2011. do 2016. je naznačio važne, e, važan napredak, ali je također naznačio da je potrebni su danji napori e, kako bi se došlo do usklađenog e, djelovanja i kasnije tijekom ove godine u, uvešće se mjere koje će e, pokušati ostvariti da Europa postane najbolja e, regija, e, da se postoji, da postoji snažna međunarodna prisutnost. i također ćemo predstaviti smjernice za koje će pridonijeti boljim, rezultatima u liječenju antibioticima na, nastojat ćemo se e, ubrzati e, rad na e, regulativi vezanom za veterinarske proizvode, a dopustite da sada govorim o procjenama medicinskim opremama. O tome smo u, na plenarnom zasjedanju razgovarali u ožujku. Radi se o podršci nadležnim vlastima kako bi osigurali da li nova zdravstvena intervencija, recimo e, farmaceutske industrije, zaista e, ostvaruje nova vrijednost. Dakle, moja služba analizira e, savjetovanje sa javnošću i priprema procjenu učinka. Zahvaljujem vašoj rezoluciji koja je predložila e, usklađivanje metodologija e, alata te sugerirala e, jednu obveznu procjenu na razini Europske unije. Želio bih predložiti inicijativu do kraja ove godine koja ima jasne koristi za sve e, europske građane. Također želim e, spomenuti europske e, referentne mreže koje će koristiti rješenja e-zdravstva na vrlo konkretan razne. Dakle, radi se o korištenju e-zdravstva za postavljanje dijagnoza kada se radi o kompleksnim ili rijetkim bolestima moramo osigurati da taj e, okvir mogu osigurati tako e, pozivam vas da me e, da pomognete u promicanju ovih mreža te nastaviti dati potporu danjom razvoju. Što se tiče sigurnosti hrane su sastavni dijelovi E, program rada za e, održivi razvoj što potiče e, gospodarski, gospodarsko blagostanje, a ja bih naglasio socijalnu dimenziju zdravlja u europskom stupu socijalnih prava. On je usvojen prošle godine i osigurava da svatko ima pravo preventivnu e, e, e, i dobru zdravstvenu zaštitu. Nadam se da će parlament prihvatiti naš prijedlog. Također vas pozivam da dalje doprinosite raspravama o o dokumentima o socijalnoj dimenziji. Moramo se pozabaviti koji su to socijalni i okolišni elementi koji utječu na ljudsko zdravlje, ali naravno nećemo, na taj način ćemo lakše spriječiti kronične bolesti i e, preuranjene smrti. Kao dio e, ostvarivanja e, ciljeva održivog razvoja treba spriječiti bacanje hrane, pri čemu treba zastupati i javne i privatne interese. Nadam se da će ovo tijelo biti od ključne važnosti u postizanju e, e, ključnih rezultata koji su usmjereni e, u ispunjenju naših ciljeva održivog razima vezanim za sprečavanje bacanja hrane do 2030. Dopustite da zaključim sklon sam misliti da trebamo više uzimati u obzir brige europskih građana i da je vrijeme modernizirati okvir naše prehrambene politike te se usredotočiti na naš opći zakon o e, hrani. E, danas se Unija može ponositi vjerojatno naj sveobuhvatnijim i strožim sustavom za upravljanje rizicima vezanim e, za hranu u svijetu. Međutim, uz e, krize i e, izazovi će se javljati i neprestano će se javljati neki novi problemi. Stoga je važno da ostanemo da vladamo situacijom, stoga smo i održ, e, održali jednu e, anketu vezanu za naš opći zakon o hrani kako bi procijenili što je još uvijek odgovara svrsi, da li postoje određene slabosti gdje možemo i trebamo ostvariti poboljšanje, a kao rezultat toga e, imat ćemo izvješće koje bi će objavljeno tijekom ovog godina. Ne bih želio još govoriti o detaljima vezanim za E, pesticide, to ćemo pokriti kroz naša pitanja o e, e, metaboličkim disruptorima, nego sam spreman saslušati vaša pitanja i imati mogućnost odgovoriti upravo na ta konkretna pitanja. Hvala lijepa povjereniče. Dakle, prvo ćemo imati prvu e, prvi, prvi e, niz pitanja koordinatora, pri čemu svatko ima dvije, e, dvije minute, ako je moguće samo ograničiti se na dvije teme, jer ako je previše tema, onda povjerenik ne može odgovoriti na sve ništa je frustrirajuće. Dakle, počet ćemo tako, a onda ćemo dati priliku povjereniku da odgovore. Dakle, gospodin Lizi, vi ste prvi. Hvala lijepa gospodine e, predsjednice, hvala lijepa povjereniče na pre, e, hvala na predstavljanju, hvala na angažmanu, no želim e, malo stvari zaoštriti. Kada se pogleda što ovdje u odboru imamo kakve prijedloge zakonodavnih akada i kada e, koji spadaju u područje nadležnosti povjerenika. Radi se o prijedlogu uredbe o e, veterinarskim proizvodima. Ja sam upravo razgovarao sa budućim e, predsjednikom iz finskog predsjedateljstva, ali imamo problem, ja to vidim kao problem, da što se E, što od e, komisije predsjednika Junkera nemamo niti jedan prijedlog na stolu e, vezan za zdravstvo. Dakle, ne trebamo previše regulirati, ne, ne trebamo ići u prevelike detalje, ne propisivati ljudima što će jesti ili pite, ali postoje određeni problemi gdje trebamo raspraviti i već isto tako trebamo zakonodavne akte o tome ja bih vas zaista molio da se borite da ove godine imamo dva konkretna prijedloga vezana za zdravstvo. Dakle, ne samo e, planove djeluje, dakle, što se tiče antibiotika, trebamo instrument, pored drugih stvari, da, da ih ciljano koristimo, ali nećemo e, moći izbjeći da je zaista, zaista potrebno nove, e, proizvesti nove antibiotike kako bi se nosili sa izazovima, ali ako to niste vi s kojim trebamo razgovoriti, molim vas naznačite koji su tu ljudi o kojim, s kojima o tome možemo razgovarati. E, već tri godine također e, moramo imati i konkretan plan, dakle ne samo plan djelovanja, dakle ne želim to upućivati vama osobno, ali molim vas naznačite s kime možemo konkretno razgovarati kako bi zaista moglo doći do konkretnih pomaka. Gospodin Poč je idući E, govornik, želim e, dobrodošlicu povjereniku. E, dopustite da prvo kažem što se tiče prijedloga komisije vezano za ograničenje korištenja kortikosteroida. Ja ću ostati kod pesticida, e, gospođa predsjednica je rekla dvije teme. Dakle, možete li nam reći kako je najnovije stanje stvari vezano, vezano za um, olifosate? Imamo e, znam da postoji plan e, rada koji je, o kojem je komisija prošlog tjedna raspravljala, dakle vezano za pesticide vjerojatno ste te i očekivali od misla, dakle radi se o glifosatima. Dakle, rasprava među državama članicama bila je o dostignutom uspjelu, dakle koji će biti idući koraci e, komisije. A drugo pitanje što vjerojatno možete očekivati, radi se o e, raku probavnog trakta, dakle ažurirani podaci vezani e, za europske preporuke o e, druge smjernice za rak dojke koji su ažurirani. Dakle, želim postaviti pitanje vezano za to. Te drugo pitanje što se tiče e, raka probavnog trakta, vi znate da je to najsmrtonosnija vrsta raka u svijetu i u e, Europskoj uniji i treća po incidenciji. Dakle, radi se o problematičnoj temi. Želio bih e, znati kakve su novi ciljevi vezano za buduću politiku koje su to predviđene, koje to predviđa Europska komisija i također bih želio znati ako e, ako će e, uh, uh, ako će rak e, pankrasa također biti dio zajedničkog programa rada, ako biste se mogli dotaći tih pitanja jer samo 2% e, financijskih sredstava vezanih za e, e, financiranje raka odnosi se na rak pankreasa. Hvala gospodin Fekar, dvije minute. Hvala. Povjereniče, vi ste iznijeli čitavu lepezu zanimljivih planova komisije. Ja ću izdvojiti tri aspekta. Dakle, kao prvo, posljedice. Usvojili smo izvješće o veterinarskim lijekovima i tu se postavlja pitanje naravno otpornosti na antibiotike. Bez tog problema Naravno, moramo se pozabaviti tim pitanjem. Drugo pitanje je nedostatak koordinacije, što mi se čini da postoji danas smo govorili o označavanju alkoholnih pića. No, nemamo jedan referentni okvir. I ne znamo na koja se to alkoholna pića odnosi, ili to konjak ili koja druga pića i koje su njihove energetske vrijednosti. Ne bavi se time komisija? I ne li se o drugim posljedicama primjene, a to su zapravo temeljna znanja koja su potrebna potrošačima. I posljednje pitanje. Saznao sam da postoje određeni dijetni dodaci prehrani Ne znamo mnogo o kozmetičkim proizvodima, e, ne znamo dovoljno o njihovim dermatološkim reakcijama, a znamo više o djetnim prehrambenim dodacima. No te tvari, čini se, prisutne su i u lijekovima. Mislim da treba razgovarati o takvim problemima. Hvala gospodinu Tema. Hvala gospođo predsjednice i hvala povjereniče na tome što ste nam se priključili danas. Postavljeno je već pitanje o glifosatu. I mene zanima sljedeće. Glifosat je jedan od najkorištenijih herbicida na svijetu i koliko dokumenti Monsanto imaju utjecaj na studije EFSE, EKE e i nacionalnih tijela. O tome je li glifosat karcinogen ili ne. Kao drugo imam e, pitanje o niskorizičnim pesticidima. Vidimo da se u poljoprivredi uvodi mnogo inovacija kako bismo došli do prirodne pod poljoprivrede i o korištenju niskorizičnih pesticida. Imate li kakav e, postupak odobrenja za niskorizične pesticide? Može li se uvesti jedan takav pojednostavljeni postupak kako bismo imali održivi u poljoprivredu? I treće, kada je riječ e, o održivijoj poljoprivredi u svjetlu klimatskih promjena, bioraznolikosti i gubitka nutrijenata, možemo li iznaći rješenja za izdavanje ovlaštenja i za nove tehnike uzgoja u uzgoju bilja? Hvala, gospodine Hujtema. E, I sada ima riječ gospođa Konečna. Hvala. Hvala, gospodine povjereniče, također na dolasku. Dopustite mi da ukažem na samo jednu temu koja je međutim vrlo važna. 2015. godine Ovaj odbor zajedno sa neprofitnim organizacijama je pozvao komisiju na nov koncept borbe protiv bolesti poput HIV-a i hepatitisa C do 2020. godine. Ja sam napisala više pisanih pitanja komisiji. 11. travnja je ovaj odbor usvojio drugo usmeno pitanje komisije upravo o ovoj temi. I što se dogodilo? Upravo ništa nismo čuli ništa od vas, samo smo dobili neodređene odgovore i obećanja koja nikad nisu održana. Zatražili smo od nizozemskog, slovačkog i malteškog predsjedništva da nešto poduzmu, a sada smo do kraja, stigli do kraja malteškog predsjedništva gotovo i ništa se ne događa, situacija je sve gora. Sve strategije su došle do kraja, do svog isteka i, I unutar i van granica Europske unije imamo sve više osoba koje su HIV pozitivne i treba uvidjeti da se treba boriti protiv e, HIV-a i hepatitisa C u Europskoj uniji do 2020. godine koje bi se također riješilo e, endemski karakter tih oboljenja i u Europskoj uniji i za njeno. Imali smo i u listopadu 2016. godine neformalan sastanak u Bratislavi o tome, no ništa se nije dogodilo od tada. Još jednom pitam kada kanite nešto poduzeti, kada ćete iznijeti akcijske planove i kada će ćete konačno početi i pomagati zemljama članicama i građanima u borbi protiv tih bolesti. Hvala vam na unaprijed na odgovoru. Hvala sada gospodin Stajs. Hvala gospodine povjereniče na objašnjenju koje ste nam upravo pružili. Ovo je drugi puta da se vidimo u dva dana. Jučer smo sudjelovali na e, sastanku u Belgijskom parlamentu gdje smo razgovarali praktički o istim temama, a čuli smo izraze zabrinutosti nekih belgijskih parlamentaraca o glifosatu da se rasprava treba usredotočiti ne samo na glifosat, nego i na borbu protiv e, pušenja, protiv pretilosti i tako dalje. Mi smo uz vas. Kada je riječ o glifosatu, zapravo htio bih e, čuti koje je stanje stvari, kao što je zatražio gospodin Poč. Ne trebamo se samo usredotočiti na karcinogenost glifosata, to je samo jedan od aspekata, ali glifosat ima negativne učinke na endokrini sustav i sukladno EFSI on dugoročno može imati štetne posljedice po ptice koje jedu kukce, po um, sisavce i um, podzemne vode. Imamo okvirno izvješće koje je izglasao Europski parlament u travnju prošle godine u kojem se preporučuje da ga se ne koristi na javnim mjestima, na igralištima, da se ne koristi ako postoje druge integrirane mjere i načini za suzbijanje štetnika. Jeste li spremni prihvatiti te prijedloge Europskog parlamenta? EFSA je u teškom položaju. Ona je proučila 182 studije kako bi donijela ocjenu, ali 82 studije nisu javno dostupne. Kao što ste rekli i jučer iz razloga poslovne tajne. Nije li možda trenutak sada da se promijeni uredba o pesticidima koja omogućuje EFSI da ima pristup samo javno dostupnim istraživanjima koje dostavlja sama industrija, koje sama industrija i financira? ili bi trebalo dati pristup javnosti i informacijama kako bismo imali e, jedan peer-to-peer review. Javna rasprava treba biti potpuno transparentna. Komisija treba izneti prijedlog, a mi, parlament i vijeće treba ju pružiti potpunu suradnju komisiji. Hvala, gospođa Dorlanu. Hvala, predsjednice. Povjereniče, od siječnja 2017. godine u Francuskoj etiketiranje o podrijetlu je obvezno za proizvode koji sadrže barem 50% mlijeka i 8% mesa. Znamo da ta mjera je bila predmetom žustri kritika zbog protekcionističke naravi, osobito od strane e, Federacije Foodling Europe, ali izgleda i od strane američkih vlasti. Trumpova administracija ipak e, namjerava usvojiti sličnu regulativu za e, proizvode sa govedinom. Usprkos e, tome svemu, italijanski ministar za poljoprivredu je spomenuo moguće slične mjere koje se tiču riže. Iako smo na samom početku ovog, e, ovoga, koje preliminarne zaključke možete izvući, osobito kada se radi o teškoćama uspostave E, za jako mala poduzeća i e, uspostave tog etiketiranja i što bi još po vama moglo biti predmetom e, sličnih mjera? Hvala. Ovime smo došli do kraja prvog kruga pitanja. Gospodine povjereniče, izvolite. Hvala doista na ovim pitanjima. Ako smijem započeti, želim krenuti od pitanja gospodina Lizea o akcijskom planu za otpornost na antibiotike, o novim antibioticima i o tehnološkoj procjeni. E, kao što smo spomenuli, imamo tehnološku procjenu i sada dovršavamo javnu raspravu. I nakon toga ćemo pokrenuti studiju učinka. Nakon toga ćemo vidjeti kako krenuti dalje i dobiti potpunu sliku do kraja ove godine možda ćemo izraditi zakonodavni prijedlog. Ja sam zato da se iznese zakonodavni prijedlog, ali nakon procjene čitave situacije nakon procjene učinka. Kada je riječ e, o otpornosti na antimikrobike i novim e, antibioticima, kao što znate, imamo e, projekt Innovative Medicine Initiative koji je u pripremi i poduzeća koja poduzimaju klinička ispitivanja sudjeluju u tome i sada se ostvaruje napredak po pitanju brze dijagnostike i imamo prve rezultate koji će biti predstavljeni na sastanku sa povjerenikom koji je nadležan za nove tehnologije povjerenikom Bojedosom. I naravno povjerenik eh, pozdravlja i ton glavnih eh, amandmana koje je usvojio parlament eh, jer su oni u skladu sa ključnim eh, ciljem eh, prijedloga, no kao što znate vi ste zapravo eh, tražili zakonodavnu inicijativu, ali kada je riječ o krmovim lijekovima i veterinarskim lijekovima trebamo dovršiti rad na ovim dokumentima. Europski parlament je raspravljao o tome, ali u vijeću imamo kašnjenja i opet smo tražili od predsjedništva da bude aktivnije, naročito po pitanju veterinarske medicine, zato jer je to međusobno povezano i povezano je sa našim prijedlogom koji ćemo iznijeti u lipnju u novom akcijskom planu za otpornost na antimikrobike. I još jednom vas molim da potaknete vijeće da bude aktivnije u ovom području. Pitanje Pavela Poša o neonikotinoidima i o pesticidima. Ako smijem, započeo bih s pesticidima jer smatram da je to vrlo važno političko pitanje. Kao što znate, zaprimio sam mnogo pisama, emailova i tako dalje. I u siječnju smo usvojili Europsku građansku inicijativu koja prikuplja milion potpisa za zabranu glifosata. I mi se slažemo da je ta inicijativa dobro sredstvo za podizanje svijesti i poticanje rasprava i za omogućavanje više transparentnosti rasprava o općenito govoreći korištenju pesticida, a ne samo o glifosatu. Kao što znate, prošle godine je parlament u svojoj rezoluciju o odgodi e, roka za korištenje e, glifosata za sedam godina, ali zatražili smo od EKE e da procijeni karcinogenost tog proizvoda i imamo sada rezultat da glifosat nije mutagen niti karcinogen i da nije štetan po reproduktivno zdravlje. Kao što znate, e, to je važno pitanje u čitavom svijetu i imamo e, procjene iz e, FAO-a, UN-a i Svjetska zdravstvena organizacija ima i svoje mišljenje o ostacima pesticida i još jednom je e, zaključeno da nije vjerojatno da je glifosat karcinogen. Imamo također e, i zaključke novozelandskih nadležnih e, tijela iz Austrije, iz Kanade, iz Japana, njihovog odbora za sigurnost hrane. Dakle, raspolažemo sa mnogo znanstvenih podataka i informacija i vrlo mi je drago kad god primim mailove iz SAD-a Johna Littla ili poznatih aktivista poput Rosemary Mason koja je e, vrlo aktivna na Formu za Monsanto i ona nam šalje razne informacije i mi šaljemo te informacije uglavnom upravo Sante i oni to prosjeđuju EFSI, EKI i tako dalje i mi smo doista transparentni i otvoreni u ovom pitanju. Kao što znate, zaštita javnog zdravlja je moja dužnost i obveza i i oba tijela za procjenu EKA i EFSA su zaključila da e, glifosat nije karcinogen i dokazano je da glifosat zadovoljava kriterije za odobrenje kada se koristi sukladno uputama za upotrebu. Naravno, kao što je kolega vas spomenuo, mi smo predložili da se uvjeti korištenja postrože i prošle godine e, smo na razini stalnog odbora odlučili da se ograniči njegova upotreba na javnim mjestima i u javnim parkovima, na igralištima i da se svede na minimum korištenje prije žetve i to smo usvojili i predložili smo također i e, druge e, mjere, recimo zabranu korištenja određenih koformulanata, također e, talidomida. I predložili smo korištenje mehanizama pesticida na održiv način i također mogućnost uvođenja alternativnih pristupa ili tehnika poput upotreba nekemikalija umjesto pesticida i to su napori koje smo uložili u borbu protiv e, preširoke upotrebe pesticida jer smo doista svjesni da tu trebamo biti oprezni. I neki su pitali o dokumentima Monsanta. Kao što znate, to je slučaj koji je sada pod istragom u SAD-u i mi smo u iščekivanju rezultata te istrage i kao što vrlo dobro znate, u svijetu postoji niz različitih primjera toga poput dizelgeta i tako dalje. Dakle, mi ćemo pratiti situaciju i vidjet ćemo što će biti sa istragom. No, kao što znate, ako e, se dokaže krivotvorenje tih studija, onda trebamo odmah ponovno razmotriti svoju ocjenu i također ako se ustanovi da je došlo do povreda dobre laboratorijske prakse i to je vrlo ozbiljno pitanje, mora imati ozbiljne pravne posljedice. U to nema nikako je sumnjeno, kasnije ćemo vidjeti. Za sada moramo se držati znanstvenih zaključaka i svojih pravnih obveza i kada za to dođe trenutak predložit ćemo zemljama članicama da rasprave o sljedećim koracima odobrenja, recimo do kraja rujna iduće godine. No, vas je zanimala preinaka opće zakona o pesticidima. Dakle, dolazimo do e, revizije zakonodavstva o pesticidima i Sada ćemo dostaviti potrebne informacije i podatke i vidjet ćemo koji će biti ishod rasprave. Nakon toga ćemo vidjeti kako popraviti zakonodavnu situaciju u slučaju pesticida. Možda ćemo povećati transparentnost EFSA i dati joj nove mogućnosti. Dakle, na pravom smo putu i uzet ćemo u obzir vaša stajališta u izradi našeg prijedloga do kraja ove godine. Kada je riječ o neonikotinoidima, držimo se zaključaka EFSE i izbliza pratimo pitanje neonikotinoida i pesticida općenito. EFSA sada razmatra nove prikupljene podatke u otvorenom pozivu i rok za procjenu je odgođen do 30. studenog ove godine zbog goleme količine podataka koju treba proučiti, no uz reviziju od podnositelja zahtjeva se tražilo da daju dodatne podatke za e, tri nikotinoida i treba vidjeti hoće li se oni dalje odobrati i također imamo e, prijedlog da se njihova upotreba ograniči samo na usjeve u stalnim saklenicima i o tome se sada raspravlja u službama komisije i to će biti podneto na razmatranje zakonodavnog odbora. I kao što znate, moj pristup je vladavina prava, strogo pridržavanje znanstvenih dokaza i naravno primjena načela predostrožnosti, a na sada ćemo pratiti izbliza situaciju. Zatim endokrini disruptori, naravno to ću povezati zato jer je to isto područje. Kao što znate, imali smo e, raspravu i na vašem odboru o našem e, prijedlogu, o konačnim kriterijima i izuzećima. I čuli smo vaš jasan odgovor da je odbor za to da se odvoje konačni kriteriji i izuzeća i da to budu dva odvojena akta i to smo i učinili, ali onda smo imali dosta napetu raspravu sa zemljama članicama koja je još u tijeku i nemamo kvalificiranu većinu. Kada govorimo o konačnim kriterijama, s jedne strane i o izuzećima s druge strane. Nije riječ samo o znanstveno upitnoj situaciji, nego i o političkoj situaciji i trebamo također i zagledati politička stajališta jer nemamo kvalificiranu većinu, nemamo mišljenja i ako se taj zastoj ne da vlada, nećemo moći krenuti dalje. nastojimo sada postići na neki način kvalificiranu većinu. Također sam svjestan negativne reakcije u parlamentu na predložene amandmane na izuzeće zanemarivog rizika. Sada razmatramo dalje moguće korake i izvješćavat ćemo vas i dalje o našim namjerama. Pitanje o označavanju. Dakle, treće komisija je usvojila izvješće o obveznom označavanju popisa sastojaka i o nutricionističkom sastavu alkoholnih pića i tu nema objektivnih razloga da se opravdaju postojeća izuzeća za alkoholna pića. No, e, želim vas podsjetiti na sljedeće, kolege, poštovani kolege. E, komisija je prije dala isti prijedlog, ali Europski parlament i vijeće su bili odlučili dati izuzeće za alkoholna pića. I sada smo opet iznijeli izvješće i znamo da nema razloga za tako izuzeće, ali zatražit ćemo od industrije da iznese svoje stajalište o samoodređenju, zato jer su neki sektori u industriji zato da se navedu kalorije, sadržaj i tako dalje, a neki nisu za to. Ali u izvješću mi jasno kažemo da trebamo imati zajedničke propise za čitavu industriju i ako s time ne budemo zadovoljni, onda ćemo iznijeti zakonodavni prijedlog. I to je u pripremi. Dodaci prehrani, vitamini i minerali. Maksimalna količina vitamina i minerala u 45 prehrambenih proizvoda i dodataka je u sastavu našeg zakonodavstva što su usvojili parlamenti i vijeće i prema tom zakonodavstvu maksimalna količina zadaje se na temelju niza znanstvenih kriterija koji vode računa i o znanstvenoj procjeni koju provodi EFSA. Korištenje drugih tvari poput biljnih tvari u hrani i dodacima prehrani može se urediti, žao mi, ali na nacionalnoj razini u nedostatku uskađenja na europskoj razini i naravno te propise treba doznačiti komisiji, no čini se da ipak zemlje članice baš nisu najrevnije u tom smislu i doista bi bilo drago da se takva suradnja ostvari i želim pozvati zemlje članice da ispune svoje obveze i da budu puno revnije. Gospođa Gunečna je poslala pitanje o HIV-u, hepatitisu C i tuberkulozi. Želim vas uvjeriti da se komisija zalaže za stajanje na kraj HIV-u, hepatitisu C i tuberkulozi do 2030. E, godine. Ja sam posjetio zahvaćenje zemlje i postavio sam ta pitanja e, zato jer se sve mjere moraju poduzeti na razini zemalja članica. Kao što znate, konkretna pitanja zdravstvene zaštite su u nadležnosti zemalja članica i one moraju uložiti više napora kako bi doprle do najranjivijih skupina i e, iskorijenile te bolesti. Imamo i projekte u tijeku i na europskoj razini kojima se e, promiče reakcija naročito među ranjivim skupinama i ECDC i e, Centar za praćenje ovisnosti su prepoznali dobre prakse i nedostatke i mi sada dijelimo te dobre prakse i informacije zemljama članicama kako koristiti te instrumente. Komisija je e, pokrenula i e, stručnu skupinu za te bolesti i e, organizacije civilnog društva na razmjenu praksi sa dionicima u zemljama članicama. I kada je riječ o praksi, komisija je uvijek za to da se potakne suradnja između zemalja članica i iskreno rečeno imamo tu ustavnu asimetriju između Lisabonskog ugovora gdje imamo samo e, mjere kojima dopunjujemo ili potičemo suradnju, potičemo E, koordinaciju, pozivamo zemlje članice da učine više, da e, uvedu zajedničke aktivnosti i mi koristimo sve te instrumente, a bilo bi mi više nego drago da e, dobijem i vašu suradnju i da i vi izvršite pretisak na zemlje članice da se zajedno bore protiv toga. Gospođa Donado je postavila pitanje o označavanju porijekla. Nemamo e, europsko zakonodavstvo o označavanju hrane. Čekamo francusko izvješće o provedbi e, propisa o označavanju do kraja 2018. godine i nakon toga ćemo vidjeti što poduzeti koji će biti sljedeći koraci jer bez analize ne možemo ići dalje. I mislim da sam se tu osvrnula na sva pitanja. Thank you very much. Najpša hvala povjereniče. Sada prelazimo na drugi krug javljanja. Molim vas da se držite ograničenja od jedne minute i ako je kako moguće jedne teme. Evo, imamo dugo popisa, htjeli bismo čuti i povjerenikov odgovor. Prva na popisu je gospođa Grostet. Ja imam više tema, ispričavam se, nastavit ću biti jako brzo. Izistiram eh, kao Peter Lize, uredba o veterinarskim eh, eh, proizvodima. Dakle, skandalozno je ono što se događa. Imamo vijeće koje se blokira, koje se ponaša kao da su stručnjaci u, u da, da čavrljaju, a imamo otpornost e, na antibiotike koje je goruća tema, dakle moramo vidjeti i u parlamentu i na komisiji što se može poduzeti kako bi se to napredovalo. Zatim želim e, govoriti o harmonizaciji i evaluaciji e, liječničkih, medicinskih tehnologija. Vi biste nam trebali uskoro predstaviti kompletne rezultate javnog saslušanja javne konzultacije, htjela bih nešto više o tome čuti. Zatim tu su i pedijatrijski lijekovi. Jako bi bilo važno da dobijemo rezultate vaše studije, očekivali smo ih na proljeće, trebali bismo ih sada dobiti nakon ljeta, nadam se da nećemo opet e, gomilati kašnjenja. I htjela bih e, govoriti i o dječjem karcinomu i karcinomu kod adolescenata. To su stvari koje treba e, liječiti na jako specifičan način. Moramo imati plan djelovanja kako bismo se bavili pitanjem karcinoma kod djece i adolescenata na isti način kao što se i ranije razmatralo pitanje Alzheimera. Sljedeći govornik, gospodin Parnjo. Predsjednice, povjereniče, bit ću kratak. Europska agencija za lijekove koja se trenutno nalazi u London trebala bi biti premještena unutar eh, neke od država članica Europske unije. I prisasnaka na vrhu koji će se održati i u subot 29.4. posvećen Brexitu istražilo od Europskog vijeća da brzo dođe do dogovora o sjedištu agencije. Znate li kada će ta odluka biti donesena od strane vijeća? Možete li nam reći o čemu se tada govorilo na tom zadnjem sastanku na vrhu Europske unije, a na temu premještanja Europske agencije za lijekove. Možete ono nam također reći da li e, vas, vam se vijeće obratilo i po kojim evaluacijskim e, prioritetnim kriterijima, jer e, i komisija može pomoći pri donošenju odluke e, u tehničkoj evaluaciji država kandidata. I kao što znate, 19.4. E, e, prošle godine Francuska je odredila grad Lille da bude kandidat kako bi bio domaćin buduće agencije za lijekove. Ja sam eurozastupnik, ali dolazim iz Lila i želim podržati tu kandidaturu kako bih rekao svim kolegama, a i vama da su London i Lille na sati 20 e, Eurostarom, e, da Lille ima e, izvrstan zdravstveni i lješnički ekosustav. Dakle, mislim da je ta kandidatura od jasnog interesa i za svih 900 osoba koje rade u Europskoj agenciji za lijeko imajući obzir dakle, tu blisko s Londonom. Najpša hvala. Gospodin Girling je sljedeća govornica. Najpša hvala. Povjereniče, dobar dan. 11. siječnja napravljena u Europskom parlamentu prezentacija koja sažima izvješće o nikotinoidima i to izvješće je savršeno jasno reklo, dakle jasno je rečeno da nije bilo nikakvih dobrobitnih e, učinaka. E, dakle, drugim riječima, ni na koji način to nije oživjelo, e, ni na koji način pomoglo polinaciji i ovo ide na Znate da su dvije države članice ukinule Eh, unaprijed kao mjeru predostrožnosti neonikotinoide. No, nažalost, eh, nakon tog izlaganja sječnju, ja imam PowerPoint prezentaciju i kopiju te prezentacije, nismo dobili nikakve nove informacije o izvješću i laboratorijski izvješći sada nisu na raspolaganju izgleda. Ne možemo ih dobiti niti od JRC-a, niti od EFSE. Tako da bih htjela sada čuti da li mi ga vi možete proslijediti jer smo imali javnu prezentaciju, ali odjednom to izvješće izgleda da je ukinuto, iako, kao što ste rekli u svojim prethodnim odgovorima, sada e, imate dodatne prijedloge o daljnjoj zabrani neonikotinoida, a iako nema nikakvih dokaza da je od bilo kakve koristi e, bila zabrana u ove prethodne tri zemlje. Hvala gospođa Ja želim postaviti pitanje u ime Gizina Meissner e, o e, uredbi o medicinskim uređajima. Gizina Meissner zna da se ovdje radi o dosijeu DJ Grova, ali e, se bavi e, ovom važnom stvari. Dakle, nakon prosluka pregovaranja potrebno je sada postavljati se za valjanu provedbu tih e, uredbi. Resursi su od značaja. Neki od provedbenih delegiranih akata ne mogu ući u opis ove uredbe. Ako se ne stave na raspolaganje adekvatni resursi, treba će jako puno vremena kako bi se napredovalo s radom i za to bi moglo trebati čak i više od godinu dana. S obzirom da za tranziciju imamo tri godine, proizvođači e, moraju imati dovoljno vremena da se prilagode situaciji. Možda biste mogli uzeti u obzir ove opaske ili možda imate neke dodatne informacije o tome kako će se komisija postarati da se e, organizira dobra transpozicija kako bismo imali dobro e, omogućili adekvatan pristup e, pacijentima. Hvala gospodin Gospođa predsjednice, gospodine povjereniče, nije dugo vremena da je Europski parlament e, usvajanjem moje inicijative o najmanjoj, e, o najmanjim kriterijima u uzgoju e, zečeva da postoji velike doze antibiotika koje se koriste u e, uzgoju i da je to e, stvara jednu podložnost e, različitim bolestima. Poljoprivreda je naravno sastavni dio ove rezistencije prema antibioticima. Dakle, europski parlament eh, je utvrdio da korištenje velikih eh, doza antibiotika se može u velikoj mjeri smanjiti. Stoga želim povjerenika eh, pitati slažete li se sa vašom kolegicom povjerenicom koja je izražena u Europskom parlamentu da je to stvar država članice Radi se o velikom broju e, farmi e, zečeva u e, Francuskoj i Španjolskoj. Da li je to pitanje koje će rješavati države članice? Smatrate li da je pitanje rezistencija prema antibioticima, da li je to nešto što mogu rješavati nacionalne države, a ne institucije Europske unije? Hvala lijepa. Hvala, gospođa Rivazi. Hvala, predsjednice. Hvala, povredniče, što ste došli. Jer ipak imamo puno briga. Sada je 2017. A sjetite se, 2014. Imali smo i tada onaj isti problem e, s endokrinim disruptorima, nismo napredovali ni centimetra. Dakle, jasno je da e, države članice blokiraju situaciju, vi nemate kvalificiranu većinu, ali postoje neki prijedlozi komisije koji blokiraju sustav kao takav. Što se glifozata tiče? Tu bih htjela da napredujemo, a tu vi imate veliku ulogu. ne možemo pristati da agencija iznosi mišljenje ako nisu objavljene sve studije u Open Accessu. Znate da komisija u okviru nove direktive o autorskim pravima traži Open Access e, naučnim nalazima. I tu vi imate veliku ulogu i treba treća agenciji, odnosno FC, da ako se ne može objaviti studije, da onda nećemo uzeti u obzir njihove zaključke i na taj način bismo ih primorali da objave studije koje su financirali multi E, nacionalna poduzeća. A ja želim sad inzitirati o nanočesticama u prehrani. Vi ste govorili o sigurnosti u prehrani. Kako to da su nevladne organizacije pronašle nanočestice e, titanovog dioksida u govedini, u žvakama, u bombonima, a uredba 1179 ob, obvezuje 1069 e, obvezno traži da se to e, stavi na da bude označeno. Dakle, e, čemu, čemu imati tako sjajne lijepe bombone, u njih stavljati takve tvari, a postoje studije koje su pokazale da to utječe na probavu. Još jedna stvar koja se tiče žena. Imali smo skandal u Francuskoj za E, tampone koje žene koriste tijekom menstruacije i tu ima, e, tu se našlo pesticide, dioksid i kada sam se obratila komisiji rečeno mi je da industrijalci nisu primorani da stave e, sastojke jer se tu radi o proizvedu svakodnevne potrošnje. Dakle, žela bih da nešto poduzmete po tom pitanju. Ako imate više tema, Nažalost, nemamo vremena za to. Sada moramo se držati e, jedne teme, jedne minute. E, gospođo Migdinis, izvolite. Predsjednice, hvala. Ja ću nastaviti biti konkretna. Žela bih zamoliti da svi koristimo, da svi pravilno izražavam. Čula sam da se govori ovdje da spominju pesticidi i ovdje čak i povjerenika, ali ovdje se radi o herbicidima. Dakle, glifozat je e, herbicid, a ne pesticid. Ja nisam znanstvenica, ali mislim da bismo trebali biti jako oprezni glede toga na koji ćemo način koristiti e, riječi. Ja ne raspolažem e, znanstvenim podacima da potkrijepim sve ono što čujem. Dakle, što vi E, kako stavljate na vagu mišljenja i e, s jedne strane mišljenja koja čujemo, a s druge strane znanstvenike koje analiziraju stvari? Nadam se da ćete to, tome pridati pažnju jer javno mnjenje može biti iskrivljeno. Dakle, važno je čuti i stručnjake i uzeti, ih u obzir. Što se tiče Agencije za europske lijekove, njena, njena lokacija je važna, ali još će važnije biti nakon Brexita, odnosno najvažnije je da ona i dalje radi u korist u korist Evropljana. Ja sam čuo da spominje Lille, ali i Dublin je jako lijepo mjesto. Hvala. Hvala, gospođo Borzan, izvolite. Hvala, predsjednice, uvaženi povjereniče, hvala vam što ste došli danas. S obzirom da sam ja zadužena u ime našeg odbora da budem e, zadužena za kontakt sa Europskom agencijom za lijekove. Ja bih imala pitanje za premještanje, kao što je to kolega Žil spomenuo, dakle odredište. I prošlog vikenda na sastanku se o tome govorilo, na sastanku europskih čelnika, no tu je pitanje e, najma zgrade Canary Wharf, da li će se o tome dogovarati u pregovorima o Brexitu, imate li informacija. informacije? Mi također znamo da su agenciji trebali dodatna, potrebna dodatna sredstva i logistika kako bi mogla obnašati svoje dužnosti kako na valjan način. Dakle, da li će komisija pokriti te e, izvanredne rashode? Gospodin, gospodin Demesmaker hvala povjereniče. Imam jedno pitanje koje je potpuno drugačije. Pitanje o umjetnoj umjetnoj travi, o herbicidima i utjecaju koji to može imati na e, zdravlje SPR granulat koji se koristi u gumama, koji se koristi u, ovdje u umjetnoj travi i koji je jako kancergen. Dakle, što o tome možete reći? Dakle, u jednom prema procjenama EKE e, komisija je rekla da će tražiti od agencije da li treba da djeluje ili ne. Dakle, EKA je početkom godine objavila nalaze i rekla da postoji jako malo razloga da za zabrinutost, ali je savjetovala komisiji da ažurira norme riča. Dakle, da li će komisija to napraviti ili ne, da li će prilagoditi normu rič i da li ste upoznati s tim, jer sada raspolažemo s ocjenom EKA. Hvala, gospođo Zomer. Hvala e, povjereniku. Želim se požaliti ne djelovanje vaše kuće kada se radi o e, uredbi o informacijama. Ja sam molila, e, podnijela sam i prijedlog da definiramo što su pojedine vrste hrane kako bi osigurali a dobila sam odgovore da imamo posla s drugim stvarima. E, dakle, radi se o odredbi vezano za uredbu o informacijama kada se radi o rokovima. E, dakle, isto tako je istakao rok o, e, iz uredbe o alkoholnim pićima i dakle prijedlog kada se radi o alkoholnim pićima. Ja sam za samo obvezivnje, ali tom sektoru također treba pomoći smjernicama, jer ne mogu si zamisliti da mala poduzeća u području proizvodnje e, alkohola e, da se cijeli e, cijeli sektor koji se bavi proizvodnjom vina, piva i ostalih pića će doći do samo, samo obvezujućih odredba unutar jedne godine. Dakle, nepostojanje definicije što je zadaća komisije dovodi do toga da tri, da pet velikih e, e, prehrambenih e, koncerna moraju i, i, i izaći sa vlastitim sustavom o, označavanja temeljenim na porcijama. Dakle, vaš kuća zaista mora početi djelovati i raditi svoj posao. <clears throat> Gracias, predsjednice. Zadnja tema, dakle, etiketiranje i sigurnost hrane. Bilo je riječi o e, etiketiranju, tu se često radi o lažnoj reklami, dakle potrebno je bolje obavještavati, informirati potrošače, to bi omogućilo osobito najranjivijim osobama da od, odabiru e, proizvode e, sukladno kvaliteti tih istih. Moramo etiketirati proizvode kako bi potrošači mogli donijeti upućenu odluku. Dakle, što se agencije za lijekove tiče, ja sam zabrinuta procjenjuje se incidencija. Jasno je da će Europski parlament podržati nastavak funkcioniranje te agencije. Dostupnost lijekova od ključnog značaja i moramo naravno imati neovisnu agenciju koja će se baviti evaluacijom lijekova. Što se tiče mikro E, antimikrobakterioloških e, problema, da li ćemo dobiti objavljivanje, objavljen tekst e, u lipnju. Nemamo, nemamo vremena za dodatne osobe. Ispričavam se, gospođo Šerik Pirik, vi niste na popisu, a što se ostalih tiče, rekla sam jasno da imamo dovoljno imena i nemamo, već puno imena na popisu i nemamo vremena više za dodatne govornike. Žao mi je. Ili možda ste na popisu, ali to je bio jako dug i suviše dug popis, kao što sam to rekla gospođi Dali. Žao mi je što vam to nije rekla. Povjereniče, izvolite, imate riječ. Najviše hvala na pitanjima. Započet ću s pitanjem gospođe Grostet Da, slažem se s vama. Situacija je doista razočaravajuća. No, veterinarski lijekovi, znam da je to tehničko pitanje, ali nije isključivo tehničko. Mi ćemo s time baviti na transparentan način, jer u nekim zemljama, kao što znate, veterinari imaju pravo prepisivati lijekove, što se antibiotika tiče, mogu ih e, i prodavati i registrirati. Dakle, teško je poticati ljude da smanje e, prekomjernu uporabu antibiotika. A što se tiče tehnološke ocjene, prva analiza podataka koji smo pripili u javnoj, javnom savjetovanju je jako hrabrujuća. Velika većina dionika podržavaju pojačanu suradnju koja bi išla još dalje, nakon 2020. Naravno, neke države članice imaju različite stavove kako se stvari stoje, ja imam e, mogućnost putovati iz države, od države do države i razgovarati sa velikim brojem ministara o njihovom nacionalnom pristupu, no evo, napravit ćemo ocjenu učinka i onda ćemo vidjeti koji okvir je najadekvatniji za sve nas jer moramo imati široki konsenzus. No, na temelju javne konzultacije situacija je za ohrabrujuća. Ja se u potpunosti slažem s vama da lijekovi budu više na raspolaganju za dijete. To je neopitno. Moje službe rade na izradi drugog e, izvješća o pedijatrijskim lijekovima. To je nešto što je napravljeno u veljači ove godine. Sada komisija treba analizirati podatke. Prije nego što dođemo do zaključaka, namjeravamo e, napraviti nacrt e, izvješća krajem ove godine, a sažetak rezultata i to prije nego što objavimo sažetak rezultata javne konzultacije. Naravno, zaboravio sam pitanje Pavela Foca o e, raku gušterače. Napravit ćemo izvješće koje će biti zasebno, jer ovo je jako konkretno zasebno pitanje. Drugo pitanje Žila Parnjoja. <laughs> Ako dopuštate, ja bih želio reći da je komisija izradila objektivne kriterije, tehničke kriterije i sada predsjednik komisije Jean-Claude Juncker vodi razgovore s Donaldom Tuskom i oni su odlučili da će o ovome raspravljati na razni vijeća u lipnju. I tada će donijeti odluku. Molim vas, nemojte nas pitati za gradove, zemlje, jer nije na nama da o tome odlučujemo. To je u rukama vijeća. Ima sedam ili možda jedanest država članica koje su natjecanju. To je ok. Jer najprije trebamo znati da moramo imati pravi vremenski okvir, mogućnost ispuniti naše obveze cilj je zajamčiti sigurnost pacijenata, jamčiti kontinuitet u, e, za zaposlene i izračunati sve moguće posljedice. Ovdje je posljedno pitanje i o financijskim resursima. Na vijeću da odluči o tome. Jako dobro znamo da tek nakon donesene odluke mogu izračunavati sva tehnička i financijska e, pitanja, a onda će nama predstaviti zaključke. No, komisija je neutralna po tom pitanju. Imali smo puno pitanja o e, agenciji za lijekove. Naravno, želim također reći da ovo nije nešto što se tiče pregovora Brexita. Ne, ovo su naša domaća europska pitanja. Gospođa Girling postavila je pitanje Znate, ja sam bio prošlog tjedna u Sevilji, imao sam dobru mogućnost za razgovor o tim temama, no želim privući vašu pozornost. Naime, ta studija nije napravljena zato što je netko protiv zaključaka EFSE. Počelo se raspravljati o mogućnostima i o tome kako će uključiti u buduće različite opcije, dakle kako će se poljoprivrednici ponašati i ekonomski aspekt stvari. Ja sam od eh, Jersey-a zamolio da nam pruži dodatne informacije, no izvješće će biti objavljeno kad bude spremno, ali trenutno nije spremno. Ovdje se ne radi o znanstvenim nalazima, o pčelama, već kao što sam rekao, o promjeni korištenja Eh, određenih proizvoda od strane poljoprivrednika i znanost je jasna. Tu se radi o tvari koja je smrtnostna za pčele i tu nema nikakve eh, dvojbe. Tu treba zaštititi pčele i znanost je to potvrdila. Također treba rješavati i pitanje zamjene herbicida i pesticida uz primjenu mjera zaštite za pčela. Postavljeno je pitanje zaštite e, kunića iz uzgoja. Direktiva 19a, 15a, 58 E, tu se treba postaviti da e, životinje ne trpe nepotrebnu bol od povreda. I treba imati na umu isto tako da se kuniće proizvodi u ograničenom broju. Komisija nije uzela razmatranje e, zasebni tekst s tim u vezi, no spremni smo na raspravu i način kako poboljšati stanje kunića. Također smo odlučili napraviti reviziju i vidjeti kakva je situacija na terenu, u nekim farmama i tražimo od naših službi da nam nakon te revizije, nakon okončanja revizije podnesu izvješće. No što se tiče platforme za dobrobit životinja, to je pravo mjesto za raspravu o tim pitanjima i tražit ću članova te platforme da podrže raspravu o takvoj temi i da se o tom povede rasprava. Gospođa Vjernike, spominjala je medicinski uređaje. Kao što znate, ovaj dosije je u nadležnosti kolegice Bjenkovske. Kao što sam rekao, na plenarnoj 4. travnja vjerujem da uredba o in vitro diagnostici i medicinskim uređajima predstavlja ključno ostvarenje za sve nas. Ovdje imamo dva sveobuhvatna teksta koji predstavljaju samo početak dugog izazovnog postupka i uvjeren sam da će uz e, podršku Europskog parlamenta i svih relevantnih e, operatera izazovi provedbe ovog novog zakonodavstva biti uspješno i pravovremeno zadovoljen. I to u Treba znati da sam ja u bliskoj suradnji s gospodinom Bjenkovskom i naše službe također vidjet ćemo na koji način možemo isplanirati suradnju po ovom pitanju. Gospođa Rivazi postala pitanje o nanočesticama, na otvarima. Mi radimo na delegiranom aktu koji treba biti na, i u njemu kako staviti na raspolaganje te informacije potrošačima. Gospođa Somer postavila je pitanje i zahtijevala brzu evaluaciju o nutricionističkim e, informacijama. E, u okviru agende za boljim uređivanjem komisija radi na tome. Ovdje se radi o prehrambenim profilima. Rezultate ćemo dobiti početkom 2018. Prerano je izvlačiti zaključke s obzirom da je evaluacija u tijeku i naravno vegetarijanci su jako zabrinuti, ali vjerujte mi da radimo na tome da zaključimo ovaj rad na e, evaluaciji refita Gospodin, gospodin Demesmeker pitanje o Riču, tu se radi o pitanju zaštite okoliša i kolega Krmen Vela je nadležan za to i molim vas da postavite to pitanje njemu, jer ja nisam u mogućnosti odgovoriti na takvo pitanje. Možda sam više manje sažeo sve što je rečeno. A da, i slažem se s gospođom Magines da e, kada koristimo riječ pesticid moramo biti precizni i moramo raspravljati o herbicidima, biocidima, fungicidima i tako dalje i tako dalje. Jer tu se radi o različitim kemikalijama. Neke nanose jednu vrstu štete, drugi drugu vrstu štete. Ali kada me pitate o javnom mišljenju i znanosti, žao mi je reći, ali ja bih želio privući vaš E, vaš, pozornost e, jer sukob između javnog interesa i znanosti je star koliko i e, povijest čovječanstva, ako se dovoljno sjetiti se Galilea, koji je rekao da se zemlja okreće oko sunca, a javnost je tada bila protiv toga. Kopernik isto bio je jako bazriv jer znao je da je javno mnjenje bilo jako opasno tada. No dobro, ja želim reći sljedeće. Ukoliko želimo učiniti maksimum da potaknemo znanost da bude otvorena i glasna, i trebamo tako raditi, trebamo razgovarati sa javnosti, jer ako se uspostavi nepovjerenje prema znanosti, onda nema nikakva izgleda da imamo dobar zdravstveni sustav u zaštite hrane. Naravno, ako izgubimo povjerenje u znanost, onda nema nikakva izgleda da zaštimo vlastu djecu od smrti, jer evo pogledajmo što se dešava s cijepljenjem. Tu je isti problem javnog e, mnjenja neki objavljuju lažne, lažna izvješća da e, cijepljenje izaziva autizam i onda imamo ljude koji ne žele cijepiti djecu, a to je sve krivo. Isto što se tiče glifozata, ja sam pročitao jako brojne suprotne e, studije, ali žao mi što to moram reći, ali one nisu znanstveno utemeljene, onda tražim od svojih službi da to analiziraju, jer moramo imati javnu raspravu. Neke me pitaju o e, novim tehnikama uzgoja. Mi smo u rujnu spremni organizirati veliku konferenciju ovdje u Briselu, pozvati sve aktere na jedno mjesto i voditi raspravu o novim e, tehnikama uz, uzgoja, jer trenutno smo objavili e, izvješće naše savjetodavne skupine, izvješće o novim e, tehnikama uzgoja i jako je važno pročitati e, tu analizu, važno je vidjeti kako znanost napreduje, koji je napredak ostvaren usporedbi sa razdobljem od prije 20 godina. Prije 20 godina E, se počeo govoriti o GMO-ima, a danas se radi o drugom nečem e, uz, novim, e, nove tehnologije uzgoja. Dakle, bilo bi pravo vrijeme da se upoznamo svim tim temama, problema, da raspravimo o njima, jer ja bih se želio zalagati za znanost i znanstveni pristup, jer imajući na um moju profesiju ne mogu ne vjerovati znanosti. Komisar, ich muss noch mal gospodine povjereniče, vi niste odgovorili na moje pitanje. Ja sam pitala zašto provedba uredbe o informaciji o živežnim namirnicama ne, odvija se, naravno sa dugogodišnjim e, kašnjenjem, ako smo u samoj uredbi odredili rokove i da se prvo mora obraditi to što je komisija odredila rokove, dakle, dakle moje dakle ta polagana e, provedba stvor, stvara e, pravnu nesigurnost, a isto tako i do e, zavođenja samih potrošača. U redu, ako smijem, ako sam dobro razumio pitanje, mislim da me pitate o e, provedbenim aktima vezanim za uredbu možda je o tome riječ. Da, tu postoji kašnjenja u tome i, provjerit ću i izvijestit ću vas, zato jer bih zaista želio provjeriti kakva je situacija danje. Znam da imamo kašnje u tom području, ali to je poprilično eh, zahtjevno što se tiče vremena. Nismo imali dovoljno resursa zaista ću provjeriti i e, izvijestiti vas o rezultatima. Ako sam shvatio dobro e, o čemu se rači. Hvala lijepa gospodine povjereniče na vremenu što ste danas s nama. Hvala kolege na sudjelovanje u raspravi. A iduće, e, tako da hvala lijepa i sve dobro želimo.